Uh, Dragi kolege, počet ćemo sa sastankom tako što ćemo usvojiti dnevni red. I nakon toga ćemo izravno preći na treću točku dnevnog reda, a to je javno, e, e, javno saslušanje e, s gospođom Kenig koja je predsjedateljica i jedinstvenog sanacijskog tijela. Usput, danas je, ako se ne varam, njoj rođendan, pa želim i sretan rođendan možda ima i e, simpatičnih načina da se slavi rođendan nego li na saslušanju u parlamentu, no bilo kako bilo, želimo vam sve najbolje za rođendan. E, ovo je inače drugo javno saslušanje s predsjedateljicom e, SRB koji je tijelo koje je koje je dakle u potpunosti preuzelo se funkcije od 1. siječnja ove godine. Mi smo već govorili o načinima na koji međusobno surađujemo, i informacije koje dobivamo iz SRB-a, dakle iz jedinstvenog sanacijskog tijela. Bilo je elemenata sanacija, iako ne u rukama SRB-a, više u rukama tijela koje nadzire tržišno natjecanje. iako mi e, znamo da su države članice koje odlučuju o e, tim elementima, ipak siguran sam da se vaše tijelo zanima za to kako, kakva je situacija. To će sve biti važno za budućnost jer sada konačno imamo e, sve one odredbe koje izazivaju puno diskusija i rasprava. Sve to dakle jako e, zanimljivo. Drago nam je da smo usvojili te zakone i e, drago će mi biti čuti što o svemu misli gospođa Kenig o tome. E, znamo da je bilo tu e, mnoge zbrke oko različitih aspekata vezane za konkurencije, za bail-in, za sanacije i tako dalje. U mojoj zemlji se također ponekad ti pojmovi pobrkaju i zaboravlja se da e, propisi nude različite opcije i da se jednostavno e, zakonodavstvo je instrument u rukama određenog tijela koje treba ga koristiti na što pravičniji način. E, postoji sada i e, MREL, a to je plan sanacija vi morate također početi popunjavati jedinstveni sanacijski fond doprinosima banaka. A imat ćete sada i novu upravu u vidu Elisa. Tema ima dakle puno, da ću riječ gospođi Kenning i naglasit ću kako izvrsno surađujemo s parlamentom. Hvala. Chairman, honorable members of parliament, to go to your first remark. Dobar dan. Imam par prvih napomena. Ovo možda nije najbolji način eh, proslave rođendana, ali nije niti najgori. Želim vam se svima zahvaliti što ste me pozvali na ovaj sastanak, što ste ga organizirali, jer e, je naša odgovornost prema parlamentu ključna, te stoga mi je jako drago što smo organizirali ovaj sastanak. Vidim da smo organizirali neke druge sastanke za e, ovu godinu i E, stoga mi je jako drago što možemo danas govoriti o našem poslovanju. U mom uvodu će se pokušati usredotočiti na tri stvari. Najprije stanje stvari od osnivanja e, ovog odbora, zatim prioriteti koje smo identificirali za 2016. godinu. Svi ste vjerojatno uspjeli pročitati naš radni program za 2016. godinu, a ako niste, ne brinite te ja ću pokušati govoriti o nekim osnovnim temama u ovom izlaganju i na kraju ću govoriti i o našem fondu za jedinstvenog sanacijskog odbora a nakon toga ćete imati priliku naravno mi postavljati pitanja ukoliko ih imate. Dakle, kakvo je stanje stvari sa našim jedinstvenim sanacijskim odborom? Mi sada jesmo u funkciji, imamo otprilike 130 zaposlenih ljudi koji dolaze iz svih država članica i koji imaju različitu pozad tim, odnosno dolaze iz različitih sektora. Imamo ljude koji dolaze iz financijskog sektora, ljude koji dolaze iz vladinog sektora i tako dalje. Što znači da imamo zaista ljude sa različitim različitim e, iskustvima. Također imamo i naša e, pravila rada koja su sada uspostavljena što je jako bitno i e, osnovni fond za početak rada što je jako dobro. Još uvijek nismo preselili se u našu stalnu zgradu. Nadamo se da ćemo se preseliti tamo prvog ožujka. Osim ovih logističkih e, pitanja moramo priznati da smo počeli raditi na sanacijama već od prošle godine. Počeli smo raditi na izradi sanacijskih e, planova i već smo u drugom kvartalu e, prošle godine kada nas je bilo samo desetak, uspjeli osnovati četiri odbora sa članovima iz svih zemalja koje sudjeluju u našem odmoru i zemalja koje su predstavljene predstavljene u Europskoj e, središnjoj banci, a e, razlog postojanja ovih odbora nije bio samo taj da okupimo sve iskusne osobe zajedno, već i zbog toga da imamo odbor koji će se temeljiti na e, povjerenju. Zajedno sa njima smo uspjeli razviti e, standarde, politike i smjernice koje će nam pomoći da e, zaista primjenimo postojeći zakonodavni okvir. to će sve biti dio priručnika za planiranje sanacija i priručnika za upravljanje krizama. Ovi priručnici će nam pomoći u e, proporcionalnom i dobrom planiranju sanacija u, za svaki slučaj e, na koji naiđemo u europodručju u budućnosti. Mi namjeravamo također objaviti i kraću verziju ovih priručnika nešto kasnije ove godine kako bi e, zajamčili da javno mnjenje bude upoznato s njim bez obzira na to da li se radi zaista o stručnjacima ili ne jer smatramo da je dio neizvjesnosti na tržištu e, prouzrokovan time što ljudi nisu razumjeli dobro pravila. Također, što se tiče e, banaka, organizirali smo prvi dijalog sa ovim sektorom 2015. godine kada smo se usredotočavali na takozvani MRL. To je glavna tema za ovaj sektor, o tome ću govoriti nešto kasnije detaljno. E, što se tiče suradnje sa europskim institucijama, mi smo potpisali međuinstitucionalni sporazum e, između Europskog parlamenta i jedinstvenog sanacijskog odbora u decembru prošle godine, a e, također smo tada potpisali memorandum razumijevanju sa Europskom središnjom bankom koji nam služi kao temelj za buduću suradnju i razmjenu informacija. E, razmjena informacija e, sa Europskom središnjom bankom se temelji na e, uredbi za osnivanje jedinstvenog sanacijskog odbora i to je zaista ključno za naš rad. Stoga pokušavamo imati bliske kontakte sa Europskom središnjom bankom koji će nam pomoći da konkretiziramo naš rad i Mislim da ćemo tu morati uložiti dodatne napore i sa jedne i sa druge strane. Što se tiče prioriteta za 2016. godinu, na plenarnoj sjednici Jedinstvenog sanacijskog odbora usvojen je radni program za 2016. godinu, dakle usvojili smo ga u 11. mjesecu a e, naš jedinstveni sanacijski odbor zaista smatra da e, da je naš zadatak planiranje sanacija i priprema za sanacije. Mi ne možemo tek tako čekati da naši prvi klijenti se pojave na vratima i onda da počnemo rad. Mi moramo raditi na stabilnosti, moramo uklanjati prepreke koje stoje pred sanacijama, prepreke koje se tiču samih banaka, ali isto tako i prepreke koje se tiču e, nas E, tijela koja su zadužena za sanacije. Osnovni cilj za 2016. godinu je stoga postizanje e, potpunih e, kapaciteta za planiranje sanacija i uspostavljanje takozvanih internih timova za sanacije E, na tome radimo zajedno sa nacionalnim e, tijelima i e, kolegijima za sanacije kako bismo pokrili sve teritorije koje su u našoj nadležnosti. Mi smo počeli sa tranzicijskim planovima za sanacije koje smo već imali 2015. godine kako bi u potpunosti ti planovi bili usklaženi sa planovima za BRRD kada budemo imali e, timove za sanaciju koji će biti osnovani 2016. godinu, moći ćemo zaista e, konkretno raditi na sanacijskim planovima. Ovi timovi su nam nužni jer oni moraju odobriti zajedno sa kolegijem e, buduće planove za sanaciju. Koji će, kojim ćemo se temama baviti. Najprije ćemo dakle raditi na izradi planova za sanaciju, na procjeni aktive. E, zatim ćemo raditi na utvrđivanju prepreka koje su pred nama i onda ćemo e, krenuti na procjenu samog kapitala određenih banaka koje je one moraju imati. E, dakle, na procjeni samog MRL-a ili TL AC i svaki put kada radimo na sanaciji banaka naš cilj je da te banke budu sigurne, da njihovo poslovanje, poslovanje bude sigurno. E, mi ćemo e, primjenjivati BRRD na sve banke na srazmjernan način, a imat ćemo također još jedan dodatni zadatak, a to je da uskladimo odnosno moram početi ponovno ovu rečenicu. Imamo e, međunarodni MREL, a to je TLAC, to je sličan koncept, a naš zadatak je usklađivanje MREL-a sa TLAC-om, što je više moguće, i to u okviru BRRD-a. E a to je moguće ako budemo e, zaista uskladili sve one karakteristike TLAC-a sa definicijom MREL-a. E, MREL e, ne može biti manji od 8% ukupnog ukupne pasive, ali e, u svakom slučaju to je temelj koji je nužan za najveće banke u e, bankovnoj uniji. Mislim da e, možemo sasvim sigurno reći da banke e, bi se mogle ponaći u poteškoćama ukoliko ne budu imali ovu stopu od 8%. U tom slučaju će se morati krenuti možda čak ponekad i sa e, postupkom stečaja, ali nadamo se da do toga neće doći e, jer imamo na raspolaganju i fond koji naravno se ne bi radije ne koristili, ali ako bude trebalo koristit ćemo ga kako bismo postigli ovu, ovaj minimalni cilj od 8%. Uspostava MREL-a e, nije samo kvantitativni cilj za svaku banku, već isto tako i kvalitativni cilj, jer moramo zapravo vidjeti koje su to karakteristike e, kvalitativnog dijela MREL-a to je nešto što će možda biti još teže za primijeniti u odnosu na kvantitativni MRL i treba će bankama nešto više vremena da se na to prilagode. Također vidjet ćemo i koja je razina vjerovnika e, i njihova podreženost ukoliko to postoji, no međutim na to ću se vratiti kasnije. Isto tako imamo na raspolaganju i različite instrumente za sanaciju te ćemo vidjeti na koji način ih možemo koristiti u kojem slučaju u skladu sa političkim smjernicama. Mi ćemo pokušati funkcionirati na što transparentni način e, i izvještavati vas o tome. Reći ću nekoliko riječi o jedinstvenom fondu za sanacije koji e, nam je omogućen zahvaljujući financijskom aranžmanu koji je odobren na ECOFIN-u 8.12.2015. Eh, godine. To nam je omogućilo da sada imamo jedan mehanizam eh, na snazi sve dok jedinstveni fond za sanacije ne bude eh, funkcionirao u potpunosti dok ne bude imao onaj kapital koji je nužan. No o tome ćemo vas e, obavijestiti detaljnije u narednim tjednima. E, ne znam zašto su kolege odlučile da odaberu ovaj dan e, za održavanje ovog sastanka. Možda je to meni dar za dan, ali u svakom slučaju znajte da su e, nacionalna tijela za sanacije e, imale rok do kraja ovog tjedna za prebacivanje doprinosa u fond za jedinstvene, jedinstveni fond za sanacije, tako da ćemo u ponedeljak znati koliko je točno suma s kojom raspolažemo za svaki dio fonda. E, mi ćemo naravno obavijestiti sve institucije o doprinosima koji se moraju uplatiti za 2016. godinu, a pretpostavljamo da će ta sredstva biti prebačena u fond do kraja šestog mjeseca. Dakle, do tog e, datuma bismo trebali već dobiti dvije e, ove e, dvije tranše e, sredstava koje će biti prebačene u fond. Još neke države nisu u potpunosti e, transponirale sve e, dijelove e, zakonodavstva za jedinstveni sanacijski odbor, te ih molimo da požure u tome, jer je to nužno za dobro funkcioniranje jedinstvenog sanacijskog e, odbora. Isto tako u Europi Europi e, znamo da BRRD je jako bitan za podjelu e, tereta. Jedinstveni sanacijski odbor se založio za potpunu transparentnost i za potpunu transparentnost e, u planiranju sanacija i e, procjeni BRD za svaku od banaka. Zbog toga se nadam da će nam sve države članice pomoći u tome. E, samo planiranje sanacija banaka je značajno, ali isto tako je značajno i njihova dobra primjena kao i nadzor E, te sanacije banaka i to od prve faze. To je e, moja rođendanska želja za naš budući rad. Još jednom se želim zahvaliti svima na strpljenju i naravno rado ću vam odgovoriti na sva pitanja ukoliko ih imate. Hvala lijepo, Ester Delange, ima Zahvaljujem i u ime svog kluba želim vam srca čestitati rođendan. E, isto čestitam i na svom pripremnom radu koji ste obavili kako biste se pobrinuli da sanacijski odbor SRB počne funkcionirati od početka ove godine. Možda bi se dotaknula pitanja MRL-a. Načelno ste govorili o tome općenito, a to će biti ključna stvar za nadolazeću godinu. Dakle, kada ćete zapravo konačno odrediti MRL-e za pojedine banke? Rekli ste da bi se trebalo raditi o barem 8%, no koliko bi zapravo, koliko će u realnosti to iznositi? Govorili ste čak i o ovim kompliciranijim elementima toga, dakle, koje ste nazvali kvalitativnim karakteristikama i pitanju podložnosti. Dakle, Mm, rekla bih da je to nešto što je doista nužno e, kako bi se smanjili e, pravne obveze za vjerovnike kako bi se pomogla sanacija vlastitim sredstvima. Bailin, dakle kada ćemo jasnije malo čuti, možda ne sa svim detaljima, ali što se tiče samog postupka, kako ćete se sa time baviti, sa tim važnim zadatkom. I rekli ste također da imate 130 članova osebolja, ako se ne varam, Dakle, da li biste trenutno mogli se baviti oporavkom ili sanacijom velike banke? Jer znam da 130 nije konačna brojka koje ciljemo. I možemo se još dotaknuti Edisa. E, da li vam treba još osoblja kada će i to postati jedna od vaših e, dužnosti i što mislite o vremenskom okviru uzevši u obzir da ste rekli da neki od pravnih tekstova na koje trenutno radimo još nisu transponirani određenom broju država članica. Dakle, koliko je realan vremenski okvir što se tiče vaših planova za zaposlenje novih ljudi, ali što se tiče šireg pravnog okvira ako osobito se bavimo fazom 2 i 3. Hvala. Izvolite. Hvala vam. Započet ću s pitanjem o MRL-u. Dakle, tu se moramo pridržavati mehanizama unutar e, direktiva oporavku i sanacije BRD-u. Dakle, moramo imati internet timove koje će se baviti oporavkom i sanacijom. Imaćemo kolegi za rezoluciju kada se radi o većim bankama. Oni će morati donijeti odluku o planu e, sanacije, a MRL je sastavni dio tog plana. Tako da se nadamo da ćemo do kraja godine postaviti ciljeve MRL-a za najveće grupacije, one za koje smo nadležni, a tada ih specificirati e, na nižoj razini, dakle po pojedinim e, stavkama, odnosno subjektima. Počeli smo izaći sa svojim prvim zamislima kako bi banke barem dobile neku orijentaciju u kojem se smjeru krećemo, a ne bih željela reći da li je sada 8 minimalni postotak za sve banke i koliko to može visoko ići. To u potpunosti visi o tome koliko je složena banka, a u određenom dijelu i visi o nekim drugim pitanjima vezanima uz mogućnost sanacije. Na što se tiče vremenskog okvira, do kraja ove godine trebali bismo postaviti ciljeve MRL-a za sve najveće grupacije, što pak ne znači da će se oni nužno odmah e, pridržavati onog konačnog cilja. A to se tiče ovog pitanja kvalitete. Slažem se da što se radi o složenijoj grupaciji, da će postojati veća mogućnost da će sve važnije dakle, postati, e, raspravljati o pitanju e, podčinjenosti i postoje tu različite zamisli. Jedan sastavni dio toga je svakako ideja e, harmonizacije i stvaranja jednog jasnog razumijevanja hjerarhije vjerovnika u Europi. Za sada još nismo blizu toga, ali zakon o solventnosti jednostavno nije u potpunosti harmoniziran. Tako da je kvaliteta svakako pitanje. Što se tiče broja osoblja, isto pitanje su mi postavili novinari i odgovor je naravno da možemo nositi se sa sanacijom ako do toga dođe. Nemamo alternative zapravo, no nadamo se da neće to prerano doći. Tako da postoji način na koji se s time možemo nositi, no ukoliko će biti nužno, a imamo na umu da se to radi o nacionalnim tijelima, ne samo o nama, dakle moći ćemo oformiti tim potreban za rad. Da li bi bilo bolje imati u potpunosti e, svo osoblje na raspolaganju? Eto, naravno da bi. E, Edis, tu ste pitali također što se tiče broja osoblja, očito da sa postojećim zaposlenicima čak i da EDIS bude svega prva faza jednog e, sistema e, reosiguranja, mislim da ne, da bi trebali imati tim posvećen isključivo tome, koji se samo time bavi, tako da ćemo pričekati da malo vidimo kako će to u potpunosti jasno izgledati, a tada napraviti proračune potreba za osoblje. Dakle, naprijed trebamo riješiti ova suštinska pitanja, a tada ćemo procijeniti koliko bi zaposlenika to zapravo zahtijevalo. A vremenski okvir, timing, mislim da je za mene tu najvažnije da prije svega se transponira direktiva u svim državama članicama i da nacionalni sistemi počnu funkcionirati, a tada će naravno postojati i europski sistem i treći stup koji je sljedeći korak. Zahvaljujem Eliza Ferreira. Hvala vam što ste danas s nama. Sretan rođendan. I čestitke na onome što ste do sada uspjeli napraviti. Moje pitanje tiče se vaših dosadašnjih iskustava kroz provedbu eto nekih elemenata ove nove arhitekture Dakle, ako razmislimo cijeloj strukturi, možemo vidjeti da jedan, jedan grad funkcionira sve djeluje, ali vrlo važno je da taj prijelaz se dobro odradi, jer u suprotnom mogli bi zapravo stvoriti katastrofu. Mislim da ste u pravu kada kažete da ne želite e, baviti se sanacijom, da želite to izbjeći, ali želite biti spremni za to. Dakle, kada gledate sanaciju nekih manjih banaka, imajući u vidu punu provedbu BRRD-a i ako vidite sistemski utjecaj na najranjivije zemlje u Europi, dovodi se u pitanje kako zapravo BRRD doživljavate i njegovu provedbu, te koji je odnos između pune provedbe brd direktive o oporavku i sanaciji i s druge strane nedostatka stabilizacijskih elemenata u samoj strukturi. Dakle, imali ste kreditne linije iz pojedinih država članica, ali to nije nešto što je bilo dogovoreno i to ne e, poništava spregu koja postoji iz država članica i banaka. A s druge strane imamo EDIS, moramo pričekati kako će izgledati, kako će funkcionirati. Tako da cijeli sistem o sanaciji će donositi odluke, a račun će zapravo ići na leđa nacionalnih tijela, država članica, poreznih obveznika. Tako da se tim prijelazom moramo pozabaviti na odgovarajući način i zbog toga su nam potrebna eh, određena pojašnjenja, no eto sad nemamo više vremena eh, za to, samo sam željela malo eh, vas u tom smjeru pogurnuti i čuti nešto konkretno o tome. Pokušat ću odgovoriti. E, PRD je u potpunosti stupio na snagu 1. siječnja. Postoji još e, dug popis kada govorimo o hjerarhiji i transparentnosti. Moramo se baviti raditi raznim aspektima zakona o nesloventnosti u pojedinim zemljama, tako da još uvijek ima posla pred nama. Svijet nije jednostavno savršen, no s druge strane glavni dio posla mislim daje da prije svega tržište shvati da alati belina koji trenutno postoje ili nazovimo to raspo, raspo, raspodjelom opterećenja da se to doista ozbiljno shvaća i mora biti primijenjeno. I naš predsjedatelj je već zapravo spomenuo to ne radi se samo sanacijskim tijelima ili nadzornim tijelima koje će se time baviti, već i tržišnim tijelima. Imamo MIFID i moramo razmotriti e, koji će biti ti koji su nadležni za pojedine instrumente. Tako da se tu sve skupa nekako objedinjava. Kada pređemo na više taj institucionalni okvir, ako ga tako možemo nazvati, sada imamo pojedine kreditne linije država članica za prelazno razdoblje, ali uvijek kažem to ne znači da bi porezni obveznici trebali platiti konačni račun. Oni su jednostavno ti koji će predfinancirati nešto što kasnije treba biti otplaćeno kroz naknade naplaćene industriji. Tako da je pravo pitanje je jesmo li se dobro pripremili za taj sistem i jesmo li možda potencijalno određenu razinu buke i problema stvorili time što smo predugo čekali. Naš posao, kako ja to shvaćam, je pobrinuti se da ljudi shvate novi sustav i da se njemu prilagode. A još jedan dio te prilagodbe jest da kada se zatraže određene strukture za kapital, ne možemo očekivati da banke te strukture imaju na raspolaganju sljedeći dan. Dakle, moramo se pobrinuti da i bankama damo malo vremena da sa time počnu, ali barem da se počnu kretati u pravom smjeru. Hvala vam, samo ću se kratko nadovezati. Ukazali ste na ispravnu stvar. Dakle, problem je i onaj tržišnog tijela i problem koji imamo zapravo još uvijek postoji, tako da dolazi do pojedinog nepoklapanja jer norma već postoje, ali teško je promijeniti nešto što se već dogodilo u prošlosti. Tako da je tu, kao što ste same spomenuli, e, teško riješiti sa tim prelaznim pitanjima, pitanjima kapitala i drugime. Case Winburn. Zahvaljujem što ste došli i ja bih e, se pridružila čestitkama na onome što ste do sada odradili. Očito se radi doista o teškom poslu koji ste započeli od nule, ali izgleda da ste doista na dobrom putu. E, no, SRB i planiranje sanacija je nešto u čijoj suštini ste upravo vi kao predsjednica upravljačkog grupacije u Odboru za financijsku stabilnost očito se bavite i pitanjima među povezanosti institucija. A konkretno e, zanima me što mislite o činjenici da većina banaka za koje ste e, odgovorni za sanaciju su i članovi drugih grupacija i kakvi tu sistemski rizici postoje. Dakle, možda možete reći e, nešto o vašem radu na globalnoj razini s obzirom da komisija se nije još pozabavila svim pitanjima sanacije, jer dobro bi bilo čuti nešto o toj međusobnoj povezanosti i radu koju vi odrađujete o vremenskom okviru također. Hvala. E, mogu reći da SRB od samog početka e, radi zajedno sa drugim međunarodnim tijelima unutar Europe i van Europe. Jer jasno većina najvećih banaka ne rade samo unutar eurozone. Tako da mislim da imamo doista vrlo dobar odnos sa svim glavnim tijelima za sanaciju i središnjim bankama. U nekim slučajevima se radi o istom tijelu. Dakle, i onima van eurozone. E, FSB, odbor za financijsku stabilnost i njegov rad trenutno mislim da lijepo ide usporedo s našim radom. Većina rada upravljačke grupacije se trenutno bavi provedbom zamisli iz osnovnih načela i iz MRL-a, a pitanje kako učiniti operativnim bail-in mehanizam sanacije, kako se pozabaviti prekograničnim pitanjima, upravo smo započeli rad na opravku sanacije CCP-a, središnjih protostranaka, a to će biti početak sljedećeg koraka jer kao što je povjerenik rekao CCP su ključni i sve više posla ima na tim platformama i zbog čega postaju sustavno sve važniji. Tako da je doista nužno, legitimno reći da je dobar korak bio uključiti poslovnu zajednicu, tu platformu, da bi znali kako se sa time nositi ako nešto pođe po zlu. Jer najveće banke, jasno, su kliničke članice ttp ova tako da ukoliko neka od najvećih banaka zapadnu u poteškoće, tada to djelaju na TTP, na druge središnje protustranke i na druge banke. Ne kažem da trenutno stvar ne funkcionira, sistem je doista stabilan, ali želimo znati što će se dogoditi ako nešto pođe po zlu. I FSB na tome rade i mogu vas uvjeriti da je komisija aktivan član radne skupine i da oni pokušavaju paralelno raditi kako bi se znalo u kojem smjeru se radi na međunarodnoj razini e, dok mi radimo sa svoje europske strane. Na komisiji mislim da bi trebali ipak postaviti to pitanje, ovo je samo moja perspektiva međunarodnog radnja ali kao SRB mi smo naravno vrlo zainteresirani za to jer radi se o našim klirinškim članicama i moramo znati da li postoji neki rizik koji moramo uključiti u naše planiranje sanacija. Zahvaljujem Ramon Tremuza. Dobro jutro, dobrodošli. Dva kratka pitanja s moje strane. Prvo, Možete li nam reći koje zemlje još nisu e, provele, e, transponirale BRRD direktivu o opravku i sanaciji banaka? A drugo pitanje, kako će se SRB pobrinuti da sva nacionalna tijela primjenjuju e, mehanizam za, za sanaciju sa istim standardima? nisam baš bila spremna na prokazivanje javno, tako da bih možda rekla da možemo dati vam popis. Mislim da se četiri zemlje radi koje nisu u potpunosti transponirale BRRD, ali eto dati ću taj popis e, vama nakon sastanka. A što se drugog pitanja tiče, zapobrinuti e, za pobrinuti se da imamo dosljednost, proporcionalnost, postoje odbori, dakle nacionalna tijela zajedno s nama i zajednički pokušavamo postaviti standarde. A priručnik za planiranje sanacija e, bit će upravo priručnik koji će nacionalna tijela e, primjenjivati za male institucije, a koja i mi koristimo za veće institucije. I mi ćemo tu imati i nadzornu ulogu. No, jasno kako bismo se pobrinuli da dosljednost postoji, e, postoje doista raznoliki slučajevi, a svima se moramo pozabaviti. Ako želite dodatno pitanje, imate još vremena. Ne, zastupnik Vjegas. Hvala vam, dobro jutro. Govorit ću na portugalskom. Dakle, imam dva pitanja. Prvo je općenitije naravi, bavi se nadzorom. U Portugalu imali smo dva primjena BS banke i tijekom revizije e, imovine koja je trajala godinu dana između studenog 2013. 2014. čini se da nije bilo otkriveno ništa, no u kolovozu 2014. ta je banka bankrotirala. E, u rujnu, zapravo samo nekoliko dana prije nego što je propala banka, e, rezultati te banke bili su iznad minimalnih zahtjeva. Tako da je moje pitanje što se nadzora tiče što se promijenilo. Što se promijenilo od te točke kada smo svojim građanima e, rekli e, da banke nisu pod nadzorom, a sada im moramo reći da jesu pod odgovarajućim nadzorom. A drugo pitanje je da ukoliko banka bude podvrgnuta programu sanacije, troškove snose dioničari, ovdje se radilo od 18,5%, država također mora unaprijed dati taj novac, jer banka nema potrebne resurse, tako da mora posuditi od države. U ovom slučaju radilo se o 2 milijarde eura, otprilike 17% imovine banke, dakle mnogo iznad minimuma koji se traži u e, fondu. Dakle, čini se da fond za sanaciju je mnogo niži od onoga što je doista potrebno za takve slučajeve. I nemojmo zaboraviti pitanje moralne e, opasnosti. No ono što nadzor zapravo čini vjerodostojnim je upravo to. Hvala. Najprije bih rekla da pitanje nadzora i toga da li su stvari na vrijeme otkrivene ili nisu je pitanje koje bi trebalo uputiti eh, jedinstvenom nadzornom mehanizmu eh, što se tiče barem većih banaka ili nacionalnim tijelima za manje. I tu ne bih voljela zauzeti stav o tome što se točno gdje dogodilo. A što se tiče pitanja o Banif i sanaciji Banifa, mislim da se tu radilo o slučaju koliko znam sada, da je banka prolazila već duže vrijeme neke mjere restrukturiranja i odluka donesena u prosincu bila je odluka mm, koju su mm, portugalska sanacijska tijela donijela. Mi nismo bili zaduženi za to, oni su zapravo se bavili transponiranjem imovine i uloga u Santre de ako se ne varam. A najvažniji dio toga, mislim, je da niti jedan štediša nije izgubio novce tijekom te transakcije. Da li je to transakcija koja bi danas pratila pravila BRRD-a, to je drugo pitanje. No tada mislim da je to nešto što su jednostavno portugalska tijela tako učinila. A pitanje, rekli ste da su takvi poslovi prilično skupi. Naravno, to možete reći za druge takve situacije iz prošlosti i što sa e, dimenzijama e, fonda za sanaciju. Mislim da u ovu jednadžbu morate još jedan dodatni element ubaciti. Uz odgovarajuće planiranje sanacija i uz nadzor i ako imamo na umu da imamo dostatne minimalne zahtjeve koje već postoje, trebali bismo biti u boljoj mogućnosti poduzeti aktivnosti sanacije ukoliko je potrebno, te da nadzor e, definira da li postoji mogućnost propasti u nekom trenutku i tako se nadamo da bi se mogao zaštititi sanacijski fond. Ali također bih jednu stvar vrlo jasno rekla. Kada pogledate BRRD, e, prvo pitanje koje se zapitate kada banka zapadne u poteškoće je da li postoji privatno rješenje i da li se tako to može riješiti. Ukoliko ne, sljedeći logičan korak bit će normalan e, stečajni postupak. Samo ukoliko banka prođe ono što sada nazivamo test javnog interesa, na snagu stupa mogućnost sanacije. I to samo kao posljednja i samo kao posljednja mogućnost nudi se korištenje fonda. Tako da ne ide svaka aktivnost izravno na trošak fonda za sanaciju. Toliko. Hvala Sven Giegold ima riječ. Dobar dan. I ja vam čestitam najprije rođendan, ali vam također čestitam i e, to da ste e, ovaj tjedan dakle dobili e, ovo mjesto. Ali preći ću na njemački. Dakle, SRN pokušava smanjiti složenost financijskih institucija i također pokušava pojednostavniti strukture velikih financijskih institucija kako bi se sanacija poboljšala. U vašem planu rada za 2016. godine riječi pojednostavljivanje ili smanjivanje složenosti jednostavno ne postoje tu e, samo vidimo da je sud tražio od vas da nam kaže koliko ste uspjeli već u smanjivanju složenosti struktura velikih banaka jer e, mnogi smatraju da nećete biti u stanju sanirati veliku banku bude li se ta potreba ukazala. Nadalje, možete li detaljno i napismeno nas izvijestiti o pravnim ograničenjima za e, sanaciju, odnosno za smanjivanje sanacije u europskim zakonima ili nacionalnim zakonima. Drugim riječima jeste li možda naišli na pravna ograničenja za rad vaše institucije koji ima važan mandat. I isto tako htio bi znati da li ono što se dogovorilo o e, sanacijskom fondu, o SRF-u, je li e, imate pravno utemeljenje e, koje je zadovoljavajuće. Postavili ste mi tako puno pitanja, meni je rođendan. Možete mi odgovoriti napismeno ako je sada previše. Pokušat ću odgovoriti na prvo pitanje. Morala bih e, provjeriti zašto nismo koristili e, pojmove smanjiti složenost ili pojednostavniti. Je to zaista ono što je jako bitno e, kao terminologija. Kada se radi o sanaciji i treba vidjeti da li ono što saniramo može preživjeti. To je dio rada kojeg sada radimo vezano za IRT i za kolegije koji se bave sanacijama. Srećom ili nesrećom raditi na temi strukture kapitala, to će trajati neko vrijeme. Mislim ipak da su banke poruku primile i shvatile je, međutim, potrebno je mnogo vremena za restrukturiranje. Sve skupa e, to ne znači da se mi time ne bavimo i to na pojedinačnim slušavima. Ista stvar vrijedi i za informacijsku tehnologiju koja također mora slijediti. Što se tiče pravnih ograničenja, zakonskih ograničenja, pokušavamo ih e, pronaći. To je dio našeg zadatka. Moramo naročito se osvrnuti na zakone o stečajevima u pojedinim zemljama i što to znači u slučaju bail-ina. Bilo bi mi drago da vam mogu dati popis stvari koje smo uočili. Međutim, radi se o nečemu što mi radimo i moram reći da nije lako e, uskladiti zakone o sanacijama. Možda bih si to mogla poželjeti za rođendan, ali možda bi bilo nekih drugih aspekata toga koji bi, do kojeg bi nam bilo lakše doći. Može li mi to dati e, zapravo napismeno? Da, to će ipak e, morati ovisiti i u kojem roku. Ne znam, jedino hoće li mi pravnici iz moje institucije reći da sam možda obećala nešto što nisam smjela obećati. Od samog početka vodili smo dvije vrste diskusije. Jedno o kreditiranju a drugo o jednom konačnom zaštitnom mehanizmu. Prvi dio sam sada riješio, to su pojedinačne kreditne linije koju daju države članice, što je bolje nego jedna velika, a, možda, iako nezgrapnije. U svakom slučaju s tim smo počeli i već smo počeli potpisivati sporazume koji su svi na isti model. Dakle, ne radi se o sasvim različitim e, e, sasvim različitim e, dakle ovim sporazumima. Sada Marko Zani. Htio sam se koncentrirati na tri točke, imam tri pitanja. Prvo se odnosi na proračun što ste ga predvidjeli za knjigovodstvo i konsultantske usluge u periodu 2016. do 2020. godine. Predvidjeli ste proračun od otprilike 40 milijuna eura, a konzultacije za jednu sanaciju košta oko 4 do 5 milijuna eura. Vi ste predvidjeli da ćete u roku od te četiri godine rješavati 8 do 10 slučajeva sanacije. Usprkos mogućnosti i fleksibilnosti u vašem proračunu, zanima me na kojim ste elementima izradili tu procjenu i mislite li da je to dovoljno e, za ove četiri godine. Moje drugo pitanje odnosi se na planove sanacije o kojima ste već razmišljali. Rekli ste da ćete ove godine te planove proširiti na sve banke u vašoj nadležnosti i također ste rekli da ste već spremni krenuti i raditi sa 40 planova koje ste već definirali. U tom smislu zanima me na čemu ste se temeljili, na kojim smjernicama, e, u okviru kojih ste već pripremili i pripremit ćete te planove za 2016. godinu. A posljednje pitanje je e, vezano za sporazum jučer o Bad Bank u Italiji. E, taj sporazum je e, ponešto suprotan e, smjernicama BRD-a. E, ja neću tu braniti bail-in, međutim čini mi se da ovdje postoji zbrka o tome kako se na tom planu želi orijentirati Evropska unija. Zato mi je zanimalo vaše mišljenje o tom sporazumu. Pokušat ću sada odgovoriti na vaša pitanja. Neću komentirati ove brojke, naime hoće li svaki slučaj sanacije e, koštati od prilike 4 do 5 milijuna eura. E, mi smo morali u našem proračunu morali dati neke brojke i bilo je možda e, zgodno vidjeti da je to Financial Times uočio. E, nije di se toliko o broju slučajeve koje mi očekujemo. Pokušali smo jednostavno dati realnu procjenu. A ne budemo li trebali taj novac potrošiti, to će mi biti jako drago. Za slučaj da iz bilo kojeg razloga taj proračun bude potreban, za neki veliki predmet, onda ćemo tražiti novi proračun. Dakle, nemojte misliti da je naš proračun zapravo procjena broja sanacija. Jednostavno smo pokušali napraviti nešto realno. Nadalje, napravili smo tranzicijske planove za sanaciju koji sada postaju e, puni planovi sanacije. Pokušali smo raditi na velikim e, sistemskim bankama, bilo ih je devet, sada ih ima osam. Pokušali smo također pokriti sve zemlje, jer ako nemate plan za banku tamo gdje e, možda možete trebati, ali bi bilo razumno imati neki plan koji bi se mogao promijeniti za neku drugu banku, vjerojatno u istoj zemlji. Dakle, nismo mislili na neke konkretne banke, već smo se pokušali razmatrati u okvirima cjelokupne bankovne unije. Što se tiče pak sporazuma od jučer ili prekjučer između Italije i e, glavne uprave za tržišno natjecanje, Radi se o e, dogovoru vezanom za državnu potporu. Dakle, to je rješenje, tržišno rješenje. To nije situacija bail-ina. Kad se mi bavimo sanacijom, kada gledamo situaciju u kojoj se nalaze banke, Usmjeravamo se također na različita pitanja i pokušavamo vidjeti kakva je kvaliteta e, e, knjigovodstva koju banka vodi. Međutim, ovdje u ovom konkretnom sporazumu nema nikakve veze između BRD-a i sanacije. Evo, malo sam predugovala. Hvala. Evo, i ja sam shvatio da vam je rođetan, pa vam se <laughs> to rođetan a nisam još, e, mi nikad nije toliko to rođendan. Pa ne znam da li su e, vam već e, i pjevali Happy Birthday. Sada gospodin Kirkov u ime u ime Pela. Hvala, evo i ja vam čestitam rođendan. Želim vas pitati o situaciji u Grčkoj iz koje ja dolazim i e, pitanje je vezano za Cipar. Kod nas je situacija takva da nas i uvjeravaju da je naš bankovni sustav e, stabilan i da su banke dokapitalizirane. Međutim, imamo jako e, velik broj nenaplaćenih kredita 2015. godine e, to ide između 30 do 50% svih e, kredita i zajmova. Dakle, ovi koji su nenaplaćeni. Rekli ste nam da ćete vi preuzimati inicijative za bankovni sustav, a ne čekati da vam dođe mušterija. Dakle, da se nadate da vaša institucija na kraju više neće biti potrebna. E, koje inicijative vi trebate pokrenuti u odnosu na Grčku državu, jer mislim da na Cipru situacija nije toliko loša, ali što ćete poduzeti kako ne biste trebali intervenirati ni u Grčkoj ni na Cipru? Prije svega, ova tema o kojoj govorite e, ne e, naplaćeni zajmovi, to su pitanja e, za e, one koje nadziru, dakle ili situaciju u Grčkoj, taj supervizor ili pak je to pitanje za Europsku središnju banku. Ono na što se mi moramo usmjeriti jest da se pitamo što bi trebao biti plan sanacije određene banke. Moram reći da me impresioniralo koliko je puno radila e, ustanova koja se bavi sanacijama u Grčkoj radi se o maloj ekipi i oni su zaista jako naporno radili. Ali vaša pitanja se više odnose na nadzorno tijelo, na supervizore s kojim smo mi u tjesnoj suradnji. Ne mogu vam reći ništa više. Da li želite možda još e, se nadovezati na ovo pitanje? Ima još malo vremena. Evo što bih htio pitati. Za slučaj da se pravila promjene ili pak da imamo posebna pravila za prodaju tih a, nenaplaćenih zajmova, to je nešto što jest u vašoj nadležnosti. Međutim, hoćete li vi to činiti i to u mjeri u kojoj ćete možda nešto moći utjecati na e, stvari? Hoće li se napraviti nova pravila vezana za nenaplaćene e, kredite? Jer mi u Grčkoj kao i na Cipru imamo i puno socijalnih pitanja vezanih za to. Koliko ja znam, nema nikakvih novih pravila o tome kako e, može doći do prodaje u takvoj situaciji. Situacija u Italiji Radi se dakle o opciji koja se zasniva na tržišnim parametrima da se taj portfelj proda. Ali nije SRB taj koji mora odlučiti. Mi pratimo situaciju i za slučaj da sve krene po krivu, mi e, pazimo da se probleme počne rješavati kako sve skupa ne bi postajalo još skuplje. Dakle, ovo o čemu vi govorite jest problem, ali više za nadlika to je više jedno e, političko pitanje. Hvala, Elisa. Hvala. E, mijenjam kolegu koji nije došao, pa ću zato postaviti još jedno pitanje. Vraćam se sada tom jednom cjelovitom globalnom pristupu. Za sada imate ograničen rad, e, puno toga, međutim u izvjesnom smislu radite ograničeno i pripremate se za budućnost. Međutim, ovo što se sada događa utjecat će na vaše kapacitete da napravite ono što želite napraviti. I stoga je e, dojam koji sam stekao da će e, postojati kriteriji konvergencije na europskoj razini i da se to vezano za sanaciju nekako e, da to nekako propada jer već sada nacionalna tijela donose vrlo značajne odluke i oni anticipiraju e, već posredno BRD. A posljedica je da ljudi koji su kupili različite financijske proizvode pod različitim režimima i nisu znali da može doći do bejlina. Dakle, ovdje se podriva cijelokupni koncept bankovne unije. A što je najgore postoje problemi sa zaštitnim mehanizmima i sa mnogim drugim stvarima. Mislim da bi bilo dobro ako vi počnete raditi više sa SSM-om i e, kada bi se u to uključile i državne potvore i ekonomska upravljanje i tako dalje i tako dalje kako bi ljudi shvatili o čem se radi vezano za kriterije, za rokove i rješavanje problema, a ne stvaranje dodatnih problema. Evo što mene muči. Dakle, moje pitanje nije jako precizno, ovo je više poziv na uzbunu. Iako vaše pitanje nije baš precizno pitanje, u potpunosti se slažem da je to već od danas vrlo bitno pitanje. U e, posljednjem tromjeseću 2015. godine došlo je do nekoliko slučajeva e, sanacija, koji su svaki puta bili različiti, lagano različiti zato što su izrasli iz različitih pravnih sustava. Međutim, možete na to gledati iz pozitivnog ugla da su države članice nekako pročistile situaciju znajući da će od sada postojati jedno jedinstveno tijelo SRP i SSM e. i da nitko nije htio biti naš pokusni kunić za takvo što i zapravo sam im zahvalna na toj situaciji. Međutim, od bitne je važnosti i zato surađujemo s Europskom centralnom bankom, sa SNCM-om i s komisijom i jednostavno pokušavamo objasniti nova pravila te malo pomalo e, pokušavamo raditi na jedan transparentan način kako bi ulagači znali u što su uložili i e, mi zapravo ovim tražimo da tržište shvati novi sustav. E, ovo što ste vi rekli je nešto što nam ukazuje na treći stup gdje mora još mnogo toga se napraviti. Ali za sada e, ono što najviše radimo i objašnjavamo tržištu kakva je situacija, za sve to treba vremena. Evo, Mislim da ste shvatili moje pitanje, ali želim samo naglasiti sljedeće. Ako tražite od banaka e, u onim osjetljivim zemljama da povećaju kapital, a i istovremeno započnete postupak bail-ina, čak i onaj kapital koji je trebao biti relativno siguran, a istovremeno ne primjenjujete fond za sanaciju banaka jer je iscrpljen i nemate mehanizam za prenos sredstava jer koristite novac poreznih obveznika i zato što koristite novac poreznih obveznika e, agencije za rating vam spuste ocjenu i u tom slučaju može se reći da ne dolazi do potpuno kompatibilnosti u vremenskim rokovima i do preklapanja mjera. Zato možete doći do sustavne krize do koju ćete prouzrokovati na taj način, a zapravo ste je htjeli izbjeći. Da, u pravu ste. E, time se može stvoriti taj začarani krug. Mislim da je to nešto čega smo svi svjesni. Po mom shvatanju, Odgovor na to može biti da budemo oprezni i da sustav učinimo sigurni do određene mjere. Tu postoje dva načina. Ili ćete pronaći e, sredstva na određeni način ili ćete e, dobro razmotriti bilancu. Ne postoji tu magični neki magični način da se stvari riješe. U svakom slučaju, ako počnete kasno raditi na nečemu, onda je to teže i mislim da zapravo e, trebamo umjesto da raspravljamo o ovom detaljno početi već raditi na tome. E, hvala. Sada predajem riječ gospođi Paunovoj koja je proslavila svoj rođendan prije dva dana, ako se ne veram. Da, da, e, rođene smo istog tjedna izgleda gospođo Koning. E, u svakom slučaju želim vam sve najbolje i sretan rođendan. Drago mi je što ste danas ovdje sa nama i što imam priliku čestitati vam na sjajnom pripremnom radu kojeg ste obavili do sada. Jedinstveni sanacijski odbor već ima ambiciozne planove za naredne mjesece i drago mi je što usko surađujete sa e, dioničarima i što pripremate planove za sanaciju. Moj prvi moje prvo pitanje se tiče vaših e, prioriteta, odnosno E, financiranja fonda za sanacije vi zapravo e, radite na primjeni e, investicijskih strategija i bilo bi dobro ako biste nam mogli nešto detaljnije o tome reći reći na koji način će se definirati doprinosi i isto tako ste rekli da će nacionalna tijela za da nacionalna tijela za sanacije već predaju svoje doprinose, no međutim ne znamo koji su vremenski rokovi za to. Što se tiče e, europskog mehanizma za e, stabilnost, mislimo da će to biti, da je to najlogičniji korak i najlogičniji temelj za e, uspostavljanje e, mehanizma za uklanjanje prepreka i za mehanizam koji će služiti kao zaštitni mehanizam i e, da li će se on moći koristiti i za zemlje koje nisu zemlje europodručja koje se žele pridružiti bankovnoj uniji. I posljednje pitanje bi bilo sljedeće. Kako shvatati te države članice koje traže e, opreznost pri podjeli rizika i imate li sveobuhvatne predloge za 2016. godinu glede mjera za smanjenje rizika u bankovnom sektoru. Pa da, postavili ste mi dosta pitanja, ali evo i ja vam najprije želim eh, sa malim zakašnjenjem čestitati rođendan. Počet ću sa odgovorom na posljednje pitanje, ako mi dopustite, i želim se osvrnuti ka gospodinom eh, Lotinerom, koji će odgovoriti na ostala pitanja, jer je to njegovo područje. Eh, znate da je ovo pitanje koje ste postavili u nadležnosti tijela koja su zadužena za nadzor tržišta i da mi moramo raditi na smanjenju rizika, to je ono na što se trebamo usredotočiti, no međutim to e, je jedna široka tema koja se tiče i SRA kao i drugih aspekata i tu bi morali uzeti u obzir dosta detalja o kojima ne možemo sada detaljno govoriti, na primjer o e, izloženosti e, suverenih e, zajmova i tako dalje, pitanje također i isplatnog reda vjerovnika i tako dalje. Dakle, to je nešto na što se želimo usredotočiti. E, sva ostala pitanja su povezana za fond, tako da bih zamolio, zamolila kolegu da odgovori na njih. Postavljeno je više pitanja e, vezano uz fond, pokušat ću odgovoriti na njih. Što se tiče e, prenosa sredstava, do sredstava e, dolazi već sad s obzirom da smo 2015. godine dobili prve doprinose to je naravno sami početak e, očekujemo i dodatne doprinose koji trebaju stići do kraja ovog tjedna također radimo i na prikupljanju podataka e, kako bismo ih mogli koristiti za doprinose za 2016. godinu koje trebamo prikupiti do ljeta mi ćemo za dva ili tri dana dobiti informacije od prilike 4000 kreditnih institucija iz Europske unije. To je ogroman broj podataka i kao što možete pretpostaviti to prikupljanje podataka predstavlja pravi izazov za nas. Moramo vidjeti na koji način i e, izračunati ove doprinose temeljeći se na delegiranim aktima koje imamo na raspolaganje na raspolaganju i moramo e, izvršiti korekciju e, uz korištenje procenta od 0,5 do 0,8 imamo i delegirane akte koji utvrđuju na koji način ćemo izraditi e, našu e, strategiju za narednu godinu. Na plenarnoj sjednici se odlučuje o našoj e, strategiji za investicije. Imamo i srednjoročnu odnosno privremenu strategiju za investicije koja je slična bilo kojoj drugoj uobičajenoj strategiji za investicije. Imamo do sad pet e, izvješća koje govore da e, je naš e, fond kao i jedinstveni mehanizam za rješavanje banaka dobar kao zaštitni mehanizam i mnoge države članice žele nastaviti na tome što će sigurno biti od velike koriste i za nas. Gospođa Bereš za SND. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospođo e, predsjednice, imam par pitanja. Gospodin Gigov je govorio o nadležnosti gospođe Lui na području e, nadzora. Mislim da vi ste sada tek počeli sa radom jedinstvenog sanacijskog odbora, a istovremeno tržišta zaista jedva čekaju upoznati se sa pravnim okvirom i funkcioniranjem ovog odbora i žele, tržišta žele znati koje odluke su donesene u ovom području. Zbog toga je bitna suradnja između vašeg odbora vaše institucije i SSM-a. To je ključno za dobro funkcioniranje. Možete li nam reći nešto više o toj suradnji i o pozitivnoj dinamici koja može biti uspostavljena e, u okviru te suradnje. Drugo pitanje se tiče zaštitnih mehanizama. Mi znamo da vi niste e, odgovorni za definiranje e, područja ovih zaštitnih mehanizama, ali vrlo dobro znamo da ti zaštitni mehanizmi na neki način ugrožavaju onaj sustav koji smo mi htjeli uspostaviti od samog početka. Ne smatrate li da je sadašnje funkcioniranje dovoljno kako bismo zajamčili konsolidaciju u narednom periodu i da su zaštitni mehanizmi za sad dovoljni i mislite li da će do toga doći kroz takozvano trgovanje Edisa i e, sadašnjih zaštitnih mehanizama? Odnosno, mislite li da postoji rizik da ako da na kraju dođemo do uspostavljanje zaštitnih mehanizama zato što nismo došli, nismo se uspjeli dogovoriti o Edisu, a to je nešto što naravno ja ne želim. Evo, ja ću pokušati odgovoriti na posljednje pitanje najprije. Sasvim je jasno da su zaštitni mehanizmi ključni jer je fond E, posljednje što želimo koristiti i mi se iskreno nadamo da nećemo ni morati ga koristiti, ali nam to služi kao određeno jamstvo. Način na koji e, su dizajnirani zaštitni mehanizmi je taj da se spašava ono što se spasiti može. Mi naravno nismo nadležni za ovo pitanje. Mi jesmo tražili taj zaštitni mehanizam, e, davali smo argumente za to, ali države članice su te koje se moraju dogovoriti o njemu. I ne vidim zašto bi se tu radilo o trgovini između e, Edisa i e, jedinstvenog fonda za jedinstvenog fonda za sanacije, jer to je jedan cjelokupan sustav i postoji li sada tu poveznica između tri stupa bankovne unije ili ne, to nije pitanje. Mislimo da zapravo možda mi nismo ti koji najbolje možemo odgovoriti na ovo pitanje. Naš, e, naš, mi moramo raditi na dobrom funkcioniranju e, mehanizma za e, sanaciju banaka uz zaštitu štednih pologa. Glede suradnje između jedinstvenog mehanizma za sanaciju banaka i nas je e, takva da je zaista na visokoj razini i mislim da tu nemamo nikakvih sporova. Ono što može biti e, komplicirano ponekad je to da svi imamo jedan opći sporazum da se svi podaci načelno moraju prikupljati o, u jedinstvenom mehanizmu za sanacije, što znači da oni pozitivno gledaju na sve zahtjeve koje mi e, predajemo za e, dobivanje podataka kako ne bi ti podaci morali se slati E, na više adresa, ali naravno za sve to je potrebno vremena i postoje tehnički problemi u prikupljanju, prenosu podataka. Zato imamo načelni dogovor koji nam omogućuje dobru suradnju, ali ponekad nailazimo na neke prepreke u praksi i e, moramo biti sigurni da imamo sve pouzdane raspoložive informacije, a za to je, kao što sam rekla, potrebno vremena. U ime Pučana, Lange. Da, mi smo vidjeli vjerojatno u Wall Street eh, Journalu da je bankovna unija sada pred prvim testom i ovdje se eh, osvrćemo na situaciju u Italiji. Naravno tu se radi o državnom pitanju, ali ja moram dodati za sad se radi o državnom pitanju, ali općenito govoreći možete li nam reći kakvo je vaše mišljenje o korištenju ovih posebnih vozila i tu moram eh, također eh, citirati Gorbačeva kako bi eh, finalizirala ovo pitanje. Vi ste rekli da ne možete čekati da problemi dođu do vas, već ih eh, želite anticipirati. Ali mislite li da su vam potrebne dodatne nadležnosti ili dodatni instrumenti kako biste ranije mogli intervenirati? Dakle, neki instrumenti koji bi vam to omogućili. Kao što sam rekla, struktura SPV o kojoj je dogovoreno između Italije i eh, glavne uprave KOMP je poseban dogovor koji nema veze sa nama. Sigurno je da u svakoj situaciji moramo sagledati individualnu situaciju banaka, procijeniti situaciju banaka, imati na umu da Europska središnja banka e, tu također e, ima nadležnost. Mi ovo nije zapravo točan odgovor na talijansku situaciju i ono o čemu se govori u tisku. Tu se zapravo govori o više različitih situacija koje su objedinjene i mislim da je to presloženo da bih dala poseban odgovor, da bi tu trebala preopširno govoriti o tome. Ali Italija što se tiče Italije, tu se radi o dogovoru između države i glavne uprave, a vidjet ćemo u praksi koliko banaka može koristiti te mjere uz poštivanje našeg cjelokupnog dogovora. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, moram pristati da sam zaboravila pitanje jer ste govorili o citatu Gorbačeva. Da li u budućnosti trebate dodatne nadležnosti ili instrumente kako biste mogli ranije djelovati. Hvala što ste me podsjetili na pitanje. Ja sam rekla već u mom govoru da što se nas tiče e, uspostavljanje zahtjeva, odnosno MRL-a je nešto što je nužno. To je ono što nam je bitno kako bismo vidjeli da li banke raspolažu s adekvatnim kapitalom da li bi nam neki instrumenti za ranu intervenciju omogućili bolje djelovanje tu naravno bi bilo poželjno razmotriti određene instrumente ali bismo onda morali imati i pravo na rano djelovanje jer to se je povezano s onim što je rekla gospođa Ferrera. Ako pogledate uredbu, instrumente s kojim instrumente s kojim mi raspolažemo su prilično ograničeni i nije poželjno ih imati više ako nemamo dovoljno financija za to. Mi ćemo naravno pokušati učiniti sve što možemo sa instrumentima s kojim raspolažemo, a MRL je naravno e, veliki dio toga. Gospođa Bereš. Berez. Hvala, gospodine predsjedavajući. Dosta smo govorili o MRL-u ali još nas očekuje rasprava o uvjetima transponiranja europskog plana TLAK-a. Ne možete mi reći da to nije vaša nadležnosti, jer iako ste tu kako biste primijenili uredbu, s obzirom na ono što ste vi do sada učinili i na instrumente s kojima raspolažete i koje trebate koristiti za nadzor, vaše mišljenje je bitno. Zato vas pitam koje je vaše mišljenje o sadašnjim raspravama i uvjetima pod kojim će Europa trebati primijeniti telak. Naš odbor, a i ja osobno, smo učestvovali u međunarodnim raspravama kako bi zajamčili da glavni elementi te laka budu u skladu s našim funkcioniranjem jer mi se želimo e, usredotočiti na sanaciju. Naravno, mi e, moramo se osloniti na direktivu e, BRD i primjenu M a a većina elemenata TLAK-a, jedan od njih je i e, pitanje isplatnog reda, e, je nešto čime se moramo baviti kada procjenjujemo pitanje sanacije. Čak i kada bi došlo do nekih zakonodavnih izmjena, mi bismo bili u takvoj situaciji da uvrstimo o glavne elemente TLAK-a u MEL. Postoji jedna razlika između ova dva e, elementa, a to je da MRL je nešto što mi e, nazivamo odlukama drugog stupa, a TLAC ima sasvim jasno definirane minimalne zahtjeve što bi spadalo pod prvi stup. Dakle, ako želimo primijeniti to, onda bi trebalo doći do zakonodavnih izmjena. A jučer je, je održan sastanak i to je procurilo i u tisku da se razgovaralo o tome kako primijeniti TELAK u Europi. To je bio prvi od niza sastanaka na kojima sam ja sudjelovala. Ono što je ključno bilo za mene na tom sastanku je e, pitanje e, sanacije i jamčenje da zaista možemo procijeniti situaciju i vratiti pouzdanje u tržište što je prije moguće u svakoj situaciji. Dakle, mnogo elemenata iz te laka može biti primijenjeno naš, kroz naš glavni instrument MRL i mi moramo na kraju zajamčiti da se radi o sigurnom i pouzdanom sustavu. Hvala. Nažalost, nemamo više vremena tako da nemamo vremena spontano javljanje za riječ. U svakom slučaju hvala vam gospođo Kenning na ovoj eh, zanimljivoj raspravi i vrlo rado ćemo sa vama razgovarati o ovim pitanjima i u budućnosti. Hvala. Dragi kolege, možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. E, o San Marinu. Koordinatori su odlučili ćemo imati sistem rotacije e, vezano uz porezne sporazume sa trećim zemljama. Već smo se bavili Švicarskom i Lichtensteinom, sada je na redu San Marinom. Imat ćemo kratku razmjenu stajališta i podsjetio bih sve zastupnike da radimo na temelju pojednostavljenog postupka, dakle rok za prigovore je drugi veljače. No što se sadržaja samog dosija tiče, e, gospođa von Nivenhausen ima riječ. Zahvaljujem. 8. prosinca 2015. Europska unija i San Marino potpisali su sporazum o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima koja je usmjerena u, na prekidanje e, bankovnih e, tajnosti koje vrijede za europske građane u San Marino. Dakle, to pomaže učinkovitoj borbi protiv poreznih utaja i prijevara. Radi se o trećem sporazumu ove vrste nakon sporazuma sa Švicarskom i Lichtensteinom, a prije nadolazećeg sporazuma sa Andorom kao i onog s Monakom. Prema novim sporazumima, Europska unija i San Marina automatski će razminjivati informacije o financijskim računima svojih stanovnika počevši od 2017 konkretnije, sporazum se želi pobrinuti da San Marino primjenjuje oštrije mjere koje će prije svega biti e, ekvivalentne zakonodavnom okviru pravne unije, a drugo da se e, poštuje postupak automatske razmjene informacije prema zajedničkim standardima o izvješćivanju OECD-a. Dakle, porezne uprave trebalo bi moći identificirati o kojim se poreznim obveznicima radi, učinkovito provoditi svoje porezno zakonodavstvo u prekograničnim situacijama i procijeniti vjerojatnost utaje poreza u ranim fazama. E, pozdravljam i u potpunosti podržavam ovaj sporazum. On će e, privremeno stupiti na snagu 1. siječnja 2016. i zbog toga e, bih naglasila važnost toga da zaključimo i ratificiramo sporazum što je prije moguće kako bi ta prijelazna faza bila što je kraća moguća. Zahvaljujem i tajništvu odbora Ekon na njihovom radu i radujem se dalje raspravi sa izvjestiteljima u Sijeni ukoliko ima bilo kakvih pitanja ili stvari koje žele riješiti. Hvala. Zahvaljujem u ime izvjestitelja u Sijeni, gospodina Švaba nema, gospodin Kristos tu. Hvala vam. Gospodin Andreas Švab nije mogao biti ovdje danas zbog drugih obveza pa bih želio u njegovo ime dati sljedeću izjavu. Gospodin Švab pozdravlja sporazum između Europske unije San Marina, s obzirom da se radi o jednom važnom koraku u borbi protiv poreznih prevara i utaje u Europi time se e, europske zemlje i San Marino obvezuje da automatski razmjenjuje informacije. Intenzivirana razmjena informacija o podacima računa svakako će omogućiti nacionalne porezne uprave da otkriju prevaru lakše i time spriječe osobe od prikrivanja imovine dohotka od poreznih e, uprava a gospodin Švab pozdravlja ovaj sporazum osobito zbog nedavnog razvoja događaja na međunarodnoj razini u tom polju razmjene informacije te poziva na hitro usvajanje ovog sporazuma. Hvala. Zahvaljujem u ime SID-a. Gospodin Kofor ispričava što danas nije mogao biti tu, te u ime ECR-a ja imam riječ. Naš klub u potpunosti podržava stališta izvjestiteljice, podržavamo ova ažuriranja baza kako bi se izbjegla, izbjegli dvostruki standardi i radujemo se brzo razmjeni informacije i zaključku ove rasprave. U ime kluba GUE gospodin Vjegas. Ili Sven? Ne. samo bih želio reći koliko naš klub podržava vaš rad i nadamo se da će se situacija u San Marinu zbog ovog sporazuma promijeniti. Zastupnica Kapel. Ja sam izvjestiteljica u sjeni u ime NF-a i zahvalila bih izvjestiteljici na radu. Pozdravljamo činjenicu da ćemo uskoro imati sporazum automatske razmene informacije sa San Marinom i pozdravljamo prethodne sporazume sa Švicarskom i Lichtensteinom. Vrlo je važno imajući na umu posebni odbor takse i leaks, imati ovakva zakonodavstva, ovakve sporazume, e, kroz posebne sporazume i smanjivanje porezne obveze, obveze se gubi novac iz europskog proračuna, a sporazum sa San Marinom je vrlo važan korak u sprečavanju agresivnog poreznog planiranja. Mi ćemo podržati ovaj sporazum. Ispričavam se, previdio sam vaše ime na svom popisu. Zvijestiteljica, izvolite. Biću kratka, vrlo lijepo kada smo ovako jednoglasni u parlamentu, pa ću zahvaliti svima na tome. A to znači da ćemo ovaj rezultat e, postići što je brže moguće, kao što smo željeli. Hvala. Dobro, još jednom sve podsjećam, e, drugi veljeće za moguće prigovore Prelazimo na sljedeći dosje. Nadzor nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Mislim da je ovo 14. mjesečni termin za ova pitanja delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Kao što znate, veliku važnost pridodajemo učinkovitom provođenju naših nadzornih ovlasti. Danas ćemo nećemo se baviti nekim konkretnim provedbenim mjerama, već imati malo općenitiju raspravu o nekim konkretnim temama, primjerice o e, radnim metodama i suradnji sa komisijom i ESAS-om, o delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Da, za taj proces smatramo da je iskustvo od strane Ekona bilo pozitivno, pozitivno toliko što smo se pobrinuli da postignemo cilj, a to je učinkoviti postupak te izbjegavanje mogućih prigovora parlamenta nakon što se delegirani aktiv svoje. Za danas pozdravio bih e, četiri osobe i govornike, gospodin Almora Rubindi Kervin, ako sam dobro izgovorio, dakle osobu nadležnu općoj upravi FIZMA, zatim gospodin Steven Major, iz ESME, gospodin Adam Farkaš, izvršni direktor EBE i gospodin Carlos Montalvo iz EIOPE. Dao bih riječ gospodinu Dekervinu, gospodinu Majeru, prije svega za njihove uvodne izjave na 10 minuta sveukupno. Hvala vam, zahvaljujem na pozivu te i na inicijativi ovog sastanka. Mislim da se doista radi o dobroj stvari kako bi se malo razmotrilo kako mi svi radimo na mjerama razine druge. Mogu reći da su ovi sastanci se pokazali vrlo korisnima, kako za vas, tako i za nas. I siguran sam da kolege iz ESA također e, dijele taj stav. Imamo procjenu toga kako funkcioniraju procesi druge razine, što je pozitivno. Imamo na umu dakle, da je prošla prva faza provedbe vrlo složenog postupka i u nekoj mjeri smo učili u hodu i isto tako bio je vremenski pritisak dosta znatan što se tiče nekih hitnih dosijeja. A treća stvar je da smo mandat dobili imajući na umu vrlo složene i široke teme u kojima je doista postala potreba da se nauči nešto iz prakse. Dakle, sada smo više manje na pola puta što se tiče broja eh, akata razine druge. Imamo dva ili tri veća paketa koja će doći do nas na dolazećim tjednima. koji će vjerojatno biti važni u cjelokupnoj provedbi reforme. Nešto od onoga što smo naučili i stvari kojima smo se poboljšali je poboljšanje pripreme i transparentnosti. Mislim, nadam se da smo poboljšali planiranje sa svoje strane i da smo transparentni kako bi se drugim institucijama pomoglo u planiranju, a redovito razmjenjujemo svoje e, vremenske okvire, tabele i pružamo informacije o tome e, gdje imamo neke spojene zajedničke akte na kojima radimo. Dakle, ovi sastanci su u tu svrhu od velike koristi. Treći element je sustavno sastajanje i uključivanje sa stručnjacima iz država članica i parlamenta tijekom naših rasprava o delegiranim aktima ili tehničkim standardima. Dakle, regulatorni proces vjerujemo da funkcionira. Jedna od stvari koje smo u samom procesu naučili je da u fazi pravne revizije da smo znali veće promjene unositi što se učinilo da zapravo narušava same ciljeve regulative, tako da smo uveli postupak koji se naziva Early Legal Review, dakle rana pravna revizija unutar koje bi se pravni aspekti e, ranije uključili u sam proces i pokušava se dobro definirati proces zajedno sa ESama, sa nadzornim tijelom, tijelima kako bi bili uključeni u te procese e, sastavljanja pravnih tekstova u jednoj ranijoj fazi. Što se tiče pravne revizije, postoje različita stališta kako ona funkcionira, koliko dobro, osobito smo bili suočeni sa vrlo složenim tehničkim standardima. I mislim da su nadzirna tijela da će sama reći kako ona to doživljavaju. No, namjera je svakako poboljšanje kvalitete samih standarda, što je jedna od odgovornosti s naše strane. Dakle, što se tiče samog pojašnjenja funkcioniranja procesa razine druge, mislim da su e, oni profitirali od samog međuinstitucionalnog sporazuma koje pojašnjava kako i kada je potrebno provesti konzultacije te E, da li i pod kojim uvjetima se na stvarima može raditi istodobno zajednički. Dakle, tu je moguće identificirati i neke prakse koje u pruženju financijskih usluga također postoje, a što bi pomoglo u predelasku e, na sljedeće provedbene faze, imajući u vidu ograničeni broj mjera druge razine u budućnosti. Zaključno smatramo da postupci koji postoje, da regulativa funkcionira i da bilo što pokušamo mijenjati, teško bi bilo pojednostaviti postupke. Ovi postupci su sve korisniji, sve se više poboljšavaju i mi konstruktivno pristupamo tome kako bismo ih mogli još više poboljšati u budućnosti. Zahvaljujem gospodin Maher će govoriti u ime triju nadzornih tijela, ali samo ću vas podsjetiti da su gospoda Farkaš i Montalvo ovdje i spremni su govoriti na bilo kakva vaša pitanja kasnije. Hvala vam lijepo, zahvaljujem i na pozitivnom uvodu. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, ovo je naš prvi sastanak u 2016. godini koja je započela e, na poseban način za europska nadzorna tijela s obzirom da su 1. siječnja 2016. obilježena peta godišnjica uspostave EBA, ESME i EIOPE. U proteklih pet godina naporno smo radili i vrlo bili usredotočeni na izgradnju triju novih nadzornih tijela kao i na provedbu postkriznog regulatornog okvira u sektorima tržišta e, osiguranja i financija. Ti izazovi nisu bili laki, no tijekom cijelog tog vremena cijenili smo snažnu podršku koju smo dobivali s vaše strane, osobito uključujući podršku našim zahtjevima za proračun, kao i po osnaženje naših kompetencija i nadležnosti. Ova obljetnica je dobar trenutak da se razmotri naša suradnja s vama, imajući na umu nacrte tehničkih standarda i tehničke savjete Europskoj komisiji ti zadaci bili su u suštini aktivnosti triju nadzornih tijela od njihove same uspostave. Imajući na umu da su temeljni osnivački ugovori, kao i naše iskustvo u tom području vrlo slični, danas bismo voljeli svoje premlane stavove s vama razmijeniti zajednički. Kao što sam rekao, sa mnom su i Adam Farkaš iz EBA i Carlos Montalvo iz EOPE. Za početak rekao bih da vjerujemo da smo uspostavili dobar, produktivan odnos sa odborom Ekon tijekom naših prvih pet godina rada. Dakle, imamo više struke mogućnosti razmjene stajališta i to u različitim fazama procesa druge razine. 3 e s e uspostavili su vrlo transparentne procese javnih konzultacija koje često uključuju dva kruga, a što omogućuje znat svim fazama sastavljanja naših tekstova. Također držimo, održavamo dubinske rasprave sa pregovaračkim timovima Ekona ili pojedinim zastupnicima ovog odbora, te aktivno sudjelujemo u razmjeni stajališta e, tijekom ovakvih naših sastanaka e, na to redovito. U svakoj fazi razvoja mjera druge faze znatno smo se potrudili kako bismo vam dali sve i usmene i pismene e, obavijesti o našem smjeru rada u skladu sa pravnim okvirom koji zahtijeva sastavljanje samih tehničkih standarda. Tijekom proteklog saslušanja triju predsjedatelja nadzornih tijela u rujnu zatražili ste da se e, obuhvat informacija koje pružamo odboru Ekon poboljša i mi smo naravno posvećeni i tom cilju. Danas ovaj satnak smatramo dobro mogućnosti da se dalje razmotri kako i u kojem smjeru bi se ova suradnja i dalje mogla poboljšati. Tijekom proteklih pet godina nadzorna tijela su sastavile stotine tehničkih standarda i stotine stranica tehničkih savjeta. Nakon posljednjih faza rada na sektorskom zakonodavstvu nismo bili prisutni u trijalogu, no moram reći da smo započeli sa internim razvojem razine, rada na procesima druge razine, iako je to uključivalo i rad na dokumentima koji nisu bili finalizirani, a sve kako bismo ispunili vrlo oštre rokove. Iako smo mi neavisna specijalizirana tijela, aktivno smo podržali političku potrebu za pravodobno i potpuno provođenje svih mjera koje pomažu stvaranju stabilnosti, transparentnosti i zaštite potrošača u financijskom sektoru. Činjenica što nismo bili prisutni u trijalozima samo nam još izazovnijim učinilo e, pokušaj shvaćanja namjera zakonodavstva i zakonodavaca. Zbog toga pozdravljamo mjere koje bi nam omogućile stjecanje boljeg uvida u radi namjere zakonodavaca tijekom rada na prvoj razini. Blisko surađujemo sa nacionalnim regularnim tijelima u svim odborima kako bi se odradilo ono što je potrebno, što je prije moguće. Također, surađivali smo sa Europskom komisijom na provedboj e, a provedba e, naših standarda ovisi isto tako i o sudjelovanju samog tržišta. To me dovodi do posljednje točke, a to je rana pravna revizija nacrta tehničkih standarda strane Europske komisije. Uzivši u obzir složno narav e, rada, kao i veliko očekivanje što se tiče vremenskih rokova sviju, a što će omogućiti tržišnim sudionicima da prate nova pravila, zajedno sa općom upravom iz FISMA razvili smo pilot projekt u drugom kvartalu 2015 cilj uvođenja ove rane pravne revizije bilo je poboljšanje e, brzine podržavanja nacrta tehničkih standarda te službenog podnošenja toga od strane nadzornih tijela. Predviđeno je promjena vremenskog okvira u podnošenju ovih zahtjeva, što je formalan zahtjev u svakom slučaju, a odlučili smo uključiti pravne službe prije, a ne samo nakon podnošenja konačnih nacrta standarda opće upravi FISMA. Istaknuo bih da rana pravna revizija ne služi sredotočivanju na procjenu politika ESA koji su ocrtani u nacrtu tehničkih standarda. Rana revizija ne bi se trebala plitati u neovisnost nadzornih tijela s jedne strane, a s druge strane pravo komisije da se promijene zaprimljeni konačni predlozi. Kao i sa svakim pilot projektima, ranopravna revizija mora proći procjenu kako ESA, tako i komisije. Tu procjenu dovršit ćemo tek kada ćemo imati dostatan broj natrta tehničkih standarda, a glavne koristi naravno postaće jasne bliže kraju samog procesa. Tokom vježbe vidjet ćemo da li ovaj proces poboljšava, da li ovaj pravna procjena poboljšava pravni proces, a zato bi nam bilo važno čuti i vaše iskustva i vaša stajališta. Eto, toliko od mene, pozdravljam vaše komentare, pitanja i ja i moji kolege spremni smo vam odgovoriti na njih. Hvala. Zahvaljujem na vašim uvodnim izjavama. E, što se tiče vremena za pitanja, imat ćemo vremenske okvire za pojedine klubove, započevši sa EPP-om, zastupnica Paunova, najprije na četiri minute. Izvolite. Hvala. Hvala što ste došli. Dakle, danas govorimo u ime našeg kluba i koordinatora i uvjerila bih vas da parlament vrlo ozbiljno shvaća demokratsku odgovornost mjera druge razini e, regulatornih tehničkih standarda, delegiranih akti, provedbenih tehničkih standarda, a to osobito vrijedi za naš odbor Ekon koji je sve, postao sve više stručan tijekom proteklih godina zbog velike količine delegiranih akti koji se bave financijskim uslugama i vezanim zakonodavstvom kojim se mi bavimo prava nadzora ovog parlamenta komisija kad kada doživljava kao zapreku, čak možda i prijetnju tijekom usvajanja zakonodavstva druge razine, no uvjeravam vas da doista čvrsto vjerujem, upravo suprotno vjerujem, da smo mi prirodni partneri u radu na visoko kvalitetnom zakonodavstvu i provedbi na prvoj razini, ali isto tako i na drugoj razini mi se nalazimo u najboljem položaju kao su zakonodavci za shvatiti smisao zakonodavstva prve razine i ukoliko provedemo odgovarajući nadzor mjera druge razine, tada demokratska odgovornost samih akata će imati veću, e, veći legitimitet u ovom složenom polju djelovanja gdje smo mi izvor primarnog zakonodavstva. Također bih pozvala komisiju da nas podrži u tom radu s obzirom da je to na korist obiju institucija te naravno na korist europskih građana. Smatram da bismo mi trebali biti partneri u pripremi i usvajanju mjera druge razine. Postoje pojedina područja kojima bismo mogli poboljšati situaciju, na njih bih također željela ukazati. Prvo, se bavi zajedničkim radom na aktima, što mislim da bismo trebali izbjeći, dakle izbjeći rad na više akata istodobno, jer to stavlja nepotreban pritisak na parlament koji je zapravo e, prisiljen odbiti pojedine akte koji su povezani s drugima. I taj pristup u paketima nam se ne sviđa i mislim da smo već e, glasali o tome. Zaključivši da je potrebna bolja međusektorska suradnja e, unutar komisije i unutar e, rada na sastavljanju nacrta teksta u europskim nadzornim tijelima i što također se veže uz vremenske okvire, ređivanje prioriteta, izbjegavanje preklapanja posla. Također željeli bismo izbjeći bilo kakvo dupliciranje osnovnih akata kada radi, govorimo o delegiranim aktima, ali izbjeći i donošenje političkih odluka što bi trebalo do čega može doći ukoliko se odluke prepuste isključivo delegiranim aktima. Zahvaljujem i komisiji i nadzornim tijelima na njihovom radu i tome što se drže svojih ovlasti u sastavljanju svojih, svog zakonodavstva i što postoju, poštuju sporazume između su zakonodavaca. Komisiju pozivamo da bilo kakve promjene nacrta regulatornih i tehničkih standarda te provedbenih tehničkih standarda koje dobivaju od nadzornih tijela da učine transparentima kako dionicima, tako i svojim suzakonodavcima. I za kraj podsjetila bih na to da tehnički standardi, smjernice, preporuke nadzornih tijela e, moraju poštivati načelo proporcionalnosti. Po time mislimo da bi nadzorna tijela trebalo pristupiti oprezan oprezno smjernicama u kojima i nemaju izričito nadležnost na temelju osnovnih pravnih akata, a to je isto tako važno zbog ograničenih resursa nadzornih tijela i potrebe da odrede prioritete u svojim zadacima. Mislim da sam dakle iskoristila svoje eh, vrijeme za govorenje. Hvala. Hvala. A sada gospođa Beret na četiri minute u ime socijalista i demokrata. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem se gospodinu Majoru i drugima koji su danas e, došli na naš sastanak. Nema nas mnogo na sastanku, ali istovremeno sprega nas kao zakonodavata i vas iz europskih nadzornih tijela radite. Kako organizirati naše odnose? To je zaista bitno. mi kao aktori, autori tih tekstova i s obzirom na ono što se nalazi na prvoj i na drugoj razini, jednostavno mislim da je vrlo važno e, da smo se danas sastali oko ove teme. Imam evo nekoliko primjedbi. Prva E, koliki e, manevarski prostor ostavlja drugi nivo, e, prvi nivo drugom nivou. Ja sam dovoljno dugo u ovom parlamentu da ne bih mogla znati što se krije iza svega toga često kada se ne uspijemo dogovoriti na prvoj razini u parlamentu, onda kažemo bit će bolje na drugoj razini, e, što je točno, e, što je apsolutno krivo. Ne e, znači da vi niste sposobni raditi na drugoj razini, ali ako postoji politički problem na prvoj razini, to će se sigurno odrasti na drugoj razini naći mogućnost da se sa stručne strane riješi pitanje koje se nije moglo riješiti na političkoj razini, e, to je ono e, što e, je ovdje sada pitanje. Vi ste rekli da biste vi sa stručne strane morali više sudjelovati u prvoj razini, ali mislim da nije u redu da vi budete dio trijaloga mora da ste vi međusobno razgovarali. Međutim, ja prvi puta čujem za takvo što. Jer na trijalozima imamo već probleme i da naši kolege zastupnici dođu na trijalog. A možete zamisliti e, kakva je situacija kad samo izvjestitelj, predsjednik i izvjestitelji u sjeni dođu i kada se onda jednom pojave e, na trijalogu predstavnici svih nadzornih tijela. Sjećam se kada smo raspravljali u trijalogu o statistikama gdje i je rečeno da predstavnici Eurostata ili Europske središnje banke zapravo ne bi bili dobro došli. Druga poteškoća, ali moram ubrzati. Ta problematika grupiranja ili razdvajanja tekstova, dakle u određeni paket. Evo, postoji direktiva MIFID gdje je napravljen paket o delegiranim aktima, što znači da se sve odgađa, ali neki delegirani akti MIFITA imaju utjecaja na druge tekstove, primjerice na situaciju teksta za kojeg sam ja izvjestiteljica, a to je PRIPS zakonodavac povezuje PRIP sa MIFITom. Želite li cijeli paket odgoditi? Cijelokupni zakonodavni postupak kojeg se često kritizira da je prespor, time se produljuje, ako ne i blokira. Dakle, tu imamo i stručne poteškoće kao i političke poteškoće o kojima mislim da mogu nešto reći. Povjerenik je u tom smislu i e, e, govorio jer imamo određene poteškoće. Vidim da mi je vrijeme isteklo, ali spomenut ću to i vjerojatno ćemo se na to moći vratiti. A to je pitanje transparentnosti, odnosno povjerljivosti rada nadzornih tijela. Vidimo to e, da su predstavnici sektora e, u prvim redovima i nekako su ispred e, zakonodavaca. Prema tome parlament nije dovoljno prisutan. Vi ste nezadovoljni da niste na prvom nivou, ali E, gospođo Berez, molim vas, ali čekajte, čekajte, ovo je važno što ja govorim. Međutim, i drugi žele nešto napraviti, čekaj. Imam još jedno pitanje, postavit ću ga kasnije ako mi date riječ. Naravno. Gospođo Svimborn. E, mislim da morate biti fleksibilni i pametnije primjenjivati pravila o tome e, kada ko govori ovdje nas ima malo. Gospođa Svimbrn. Dopustite mi najprije da se zahvalim kako nadzornim tijelima, tako i komisiji na svemu onome što smo usvojili u prethodnom parlamentarnom sazivu i nastavljamo u ovom parlamentarnom sazivu. Kada god se radi o dosjejima vezanim za nadzorna tijela, čudi me koliko e, malo onoga od mnogih tisuća stranica sa druge razine su zapravo horizontalne prirode. E, Nadorna tijela imaju posebni odnos s komisijom i zanima me tko ima tu zadnju riječ i tko bi je trebao imati kada se radi o pitanjima vezanim za analizu podataka. Najbolje ću vam to ilustrirati jednim konkretnim primjerom. E, u okviru MIFID-a, kojim se sada bavimo na drugoj razini, mislim da je važno da uvidimo da smo mi kao pregovarački tim u parlamentu ponekada bili vrlo glasni, ali e, kako bismo kontaktirali sa ESPOM na način da se dio aspekata vrati na prvu razinu, jer smo smatrali to prva razina. Na primjer, vezano za MIFID, gdje se e, odredbe iz određenog e, režima kojima se bavimo. Međutim, radi se o nečem što treba razraditi ESMA, a ne komisije, zato što ESMA može e, proučavati podatke i e, ima sve parametre. Međutim, ESMA tvrdi u javnosti da promjene treba unijeti komisija. S obzirom da parlament ima vrlo čvrst stav vezano za e, izmjene koje žele na drugoj razini. Može li nam komisija jesma danas reći kakav je njihov odnos u radu i kako se izmjene e, rade unutar ESME, gdje tu leži moć u odnosima između ESME i komisije, jer ESMA raspolaže podacima, a komisija ima formalni mandat da ih promijeni. Hvala sada Kora van Nivenhausen u ime Alde. E, hvala e, kolegama koji su nam danas e, se došli na ovaj sastanak. Možda je najveća tema ovog mandata kako oblikovati izrađivanje onoga što ulazi na drugu razinu. Na stotine provedbenih mjera bit će potvrnuti reviziji parlamenta. Bez obzira na to koliko se mi trudimo da te mjere budu ispravne ili da poboljšamo izradu nacrta, uvijek možemo imati neželjene posljedice, jer e, recimo izmijeniti situaciju na tržištu je jedna od takva. Naprimjer, e, kada se izrađuje zakonodavstvo koje treba služiti za primjer, e, primjerice mjerila, benchmark i druge bitne e, zakonodavne prijedlozu. Želim dakle čuti od vas kako se takve neželjene posljedice e, što se s njima može raditi nakon usvajanja provedbenih mjera i delegiranih akata. Dakle, što bi moglo dati nadzornim tijelima i ili komisiji da određene mjere zamrze privremeno kako bi zakonodavac mogao revidirati e, određenu mjeru. A drugo pitanje, svijet se stvarno jako brzo mijenja, tako i financijski sektor se vrlo brzo mijenja postoje neki e, razvoji događaja koji poprično narušavaju situaciju, recimo fintech, e, klanac i mnogi drugi. Što vi možete reći o fintechu, o financijskim tehnologijama i kako biste vi mogli to nadzirati? <clears throat> Da li e, u tome vidite nešto što će vam olakšati posao, budete li se koristili novim tehnologijama i njihovim <clears throat> razvojem, jer čini mi se da bi nam dio toga mogao pomoći s obzirom da je naša financijska e, uredba sve složenija. Hvala i hvala što ste pridržavali vremena. Nitko iz GUE se e, ne javlja za riječ, nije tu, zato Sven gigal u ime zelenih. Hvala vam što ste došli na naš sastanak. <clears throat> Drago mi je i da oni koji su nekada ranili u Europskom parlamentu sada rade u e, nadzornim tijelima. E, to bi bilo dobro da postane dobar presedan čitav niz stvari o kojima želim govoriti. Postoji dosije imamo problema s rokovima, što stvara probleme. Moramo također reći da nedovoljno eh, da je činjenica poznata da nemate dovoljno ljudi, a poznato je također da se i struktura mijenja. Sve to mora se odraziti kada u konačnici komisija bude počela objavljivati rezultate koji predugo čekaju u njihovim mladicama, dakle reviziju e, onoga što rade nadzorna tijela. To jest u planu rada i moći ćemo raspravljati i dakle ovim pitanjima proračuna, kadrovske politike i financiranja. Podržavam ono što su rekli e, kolege, naročito pitanja i primjedbe koje je uputila gospođa Berez. Jer ova praksa grupiranja teško se može objasniti kolega iz ECP je rekao da to ograničava mogućnost nadzora za parlament. A sada, osim toga, unosi i dodatnu nesigurnost na tržištu za slučaj da čitav paket e, delegiranih e, uredbi i tehničkih mjera su sada zamrznuti. Sve to skupa meni nije logično. Drugo o čemu želim govoriti je da sam uočio da se to ponavlja stalno, naročito sam to primijetio kod europske bankovnog tijela EBA. Dakle, da je tamo e, situacija problematična i e, moram se zahvaliti gospodinu Farkašu da ćete vi objelodaniti sve kontakte koje imate s lobistima. Moram tražiti od ESME e i EOP da se izjasne hoće li oni tako postupiti. I moram reći da želimo znati tko je bio u vašoj instituciji i da bi se trebalo to objaviti kontakte s lobistima jer će to smanjiti nejednakost. Moje predzadnje pitanje jest da imamo se da mi u parlamentu radimo na pojedinostima dok se bitne stvari odlučuju na drugoj svjetskoj razini. Recimo, odbor iz Bazela je nedavno promijenio sa 70% na 40% e, udio kapitala i na taj način je e, uštedio jako veliki kapital Deutsche Banku. Htio bih znati je li Eva u tome sudjelovala, da li su vas konzultirali i zašto se nas e, ne ne e, obavisti o tome i to prethodno ako vi e, učinak našeg e, zakonodavnog rada tako smanjite. Ne vidim kolege iz preostala dva kluba zastupnika. Da li se netko drugi želi javiti? Prema tome, gospođo Berez, evo, možete ga sada postaviti. Eto, vidite da smo imali vremena. Hvala vam da mi, dakle, sada omogućiti da postavim moje posljednje pitanje. Za vrijeme konzultacija jasno se vidi da se na drugoj, na drugoj razini su za stolom oni koji su iz tih institucija. A e, ravnoteža koja je postojala između parlamenta i u mjeri država članica, da tu e, ruši zapravo tu ravnotežu na drugoj razini. Ja znam da to nije e, niste vi problem jer vi želite odraziti ono što je doneseno na prvoj razini. Ali kad smo radili o pripsu, htjeli smo da vi konsultirate e, male ulagače i tako dalje. Inače ćete vi prirodno se obratiti ili stručnjacima država članica ili pak samom sektoru, e, financijskom sektoru. Dakle, mi na taj način e, ne možemo prenijeti, ne možete prenijeti zapravo ono što e, se odnosi na sve dionike. Na koji način ćete izbjeći da vašem postupku konzultiranja to ne radite na pristran način i dođete do krivih rezultata. Jer ponekada kada neke stvari ne dolaze prirodno, onda ih treba pokušati izazvati. Jeste li vi postupili kao što smo mi bili predložili radeći na Pripsu da organizirate sastanak panel potrošača koji će vam reći e, kakvu e, vrstu brošura e, s uputstvima želi čitati, jer to je cilj vaš ovog zakonodavstva. Hvala predsjedavajući. Hvala. E, ako se nitko više ne javlja za riječ, da ću e, riječ našim predstavnicima četiriju e, dakle tijela. Gospodin Kalve prvi iz FISME, svak ima po 5-6 minuta za odgovor. Hvala lijepa i hvala zastupnicima Vaši su komentari bili zanimljivi, ponekad kritični, međutim pozitivno je da tako postupate. Gospođa Paunova je e, rekla da je e, parlament prirodni partner, ali i vijeće nam je prirodni partner. Mislim da se moramo založiti i promicati činjenicu da način na koji e, radi vijeće, da je u potpunosti drugačije od one kako se nadzorom bave tijela u državama koje su za to zadužena. Tu su dva zasebna procesa i e, mi e, dakle surađujemo i dajemo težinu kako vijeću, tako i nadzornim tijelima, europskim nadzornim tijelima. E, E, većina vas spomenula je grupiranje, bundling. E, mnogi smatraju da je to dobra praksa, a pravila e, postoje za one koji ih moraju provoditi. Mi smatramo da su ta pravila pojednostavnjivanje. Kada mi predlažemo da dođe do takvog grupiranja povodom jednog zakonskog akta, mi objavimo tu našu namjeru i onda e, razmotrimo i saslušamo partnere da vidimo je li to moguće i razumno. E, možda ćete reći da se na taj način smanjuju prigovori, ali budući da grupirate različite e, mjere, onda možete na taj način povećati i mogućnost prigovora. Dakle, mi predlažemo grupiranje ako smatramo da je zakonski akt na drugoj razini onaj koji će dionici na tržištu moći bolje provesti. Gospođa Berez kada je govorila o tim pitanjima, o odnosima prve i druge razine e, imala je pravo da je ponekad e, sam mandat bio vrlo širok i kolega Major je o tome govorio. Treba ponekada svesti tehničke norme na tehničku razinu. Što se tiče ispitivanja potrošača po pitanju pripsa, to smo i učinili. a Smatramo da je to bio zanimljiv način da podupremo ovaj e, naš e, rad i taj proces koji je trajao. I još jedna stvar o rokovima. Točno je da mi često kasnimo. Međutim, djelomično kasnimo jer si uzmemo vremena da pregledamo sve norme, da vidimo je li e, udovoljavamo onome čemu trebamo udovoljiti, što je u interesu Europske unije. Onda moramo gledati kako to se to odražava na gospodski rast i tako dalje. Dakle, razmišljanja koje imamo uključuje i raspravu s vama i s državama članicama u vijeću. A vrijeme koje si uzmemo je vrijeme koje uzmemo kako bismo e, bili sigurni da imamo e, da možemo dobro odraditi posao. To nije uvijek bilo transparentno. E, možda ćemo ponekad odlučiti unijeti izmjene u tekst a u drugim slučajevima može to uključiti i druge vrste rasprava. Dakle, mogućnosti izmjena prilikom usvajanja eh, je nešto čime se mi koristimo. Ponekad to radimo na neformalan način. I na kraju pitanje gospodina Gigolta o reviziji. E, mi smo objavili sveobuhvatnu analizu rada nadzornih tijela 2014. godine. Ove godine objavit ćemo bijelu knjigu o financiranju i upravljanju. Prikupili smo dosta iskustva o provedbi mjera druge razine E, će biti tu uključeni. Hvala. Kada ćete to napraviti? Pa ne znam točno, vjerojatno u drugom ili trećem tromjeseću ove godine. Hvala. U ime Esme, gospodin Mačo. Hvala na konstruktivnim komentarima. Ja ću pokušati odgovoriti na neka od vaših pitanja. Imam samo šest mjeseci. Isto tako možda je došlo do preklapanja sa nekim od mojih kolega. Što se tiče dosljednosti između razine 1 i 2, mislim da je to vrlo dobro objašnjeno i da ponekad se moramo zaista boriti da shvatimo što je dogovoreno na razini prvoj. E, uvjeravam vas da sve to radimo u dobroj vjeri i i to ne smijete nikako sumnjati, ali ponekad dolazi do nerazumijevanja. Što se tiče trijaloga, ja sam već e, na vrlo otvoren način rekao da smo otvoreni razgovarati o tehničkim mjerama, da to mora biti dijelom trijaloga, ali isto tako da postoje i drugi načini kako bi se zajamčilo potpuno razumijevanje postupka u e, sadašnjem, e, sadašnjoj uspostavi. I mislim da u ovim trijalozima moramo bolje pokušati razumjeti sve informacije koje su nam na raspolaganju. Što se tiče drugih postavljenih pitanja vezano uz neželjene posljedice, ono što mi imamo su tehnički standardi koji nam pružaju mogućnost brže prilagodbe uredbama i direktivama. Dakle, mi ćemo sigurno revidirati tehničke standarde koji su već objavljeni i odobreni i vidjeti koji utjecaj to može imati na tržište. Isto tako ćemo u određenim situacijama morati poduzeti dodatne mjere jer nekada je potrebno 9 mjeseci za e, usvajanje tehničkih E, standarda i e, u okviru tih devet mjeseci ćemo morati možda e, usvojiti neke dodatne mjere kao na primjer odluke o trgovanju, zahtjevima za trgovanje i tako dalje ili odluke vezane uz nadzor. Što se tiče MIFIDA 2 i režima transparentnosti, Tehnički standardi koje smo predali komisiji su zaista dobri standardi. Razumijemo da postoje određene bojaznosti glede dovoljne likvidnosti instrumenata, ali e, znajte da mi uzimamo u obzir namjeru su zakonodavca da e, ova, ova tržišta budu transparentnija i 5% tržišta će biti podloženo zahtjevima transparentnosti. Mi zato tražimo od komisije da prihvate standarde ovakve kakve jesu, a ako žele ih izmijeniti, onda trebamo pratiti postupak koji je opisan u temeljnoj e, uredbi. A komisija, dakle, naravno ima mogućnost izmjene tih zahtjeva, ali samo nakon što mi damo mišljenje o toj izmjeni. Glede e, uravnoteženosti e, dioničara i povratnih informacija koje dobivamo od njih, mi smo svi svjesni činjenice da e, je industrija sektor koji je dobro organiziran i da tu postoje konzultacije sa e, dioničarima i mislim da ne moramo nužno se uplitati u taj dio. Mi trebamo naravno zaštititi potrošače, ali to i činimo kroz naš rad. Znate da dioničari ponekad kroz već postojeće zahtjeve zaista se trude imati maksimalnu zastupljenost e, i sa strane ulagača i sa strane potrošača. E, što se tiče pitanja fintech, e, kao što su rekli i moje kolege, mi smo već prije neko vrijeme počeli javne konzultacije, a ESMA se je nedavno započela konzultacije o takozvanoj tehnologiji BlockTech kako bismo vidjeli koji rizike to može predstavljati za financijski sektor, a koje i prednosti. Što se tiče e, informacija koje su procurile, meni je žao što je do toga došlo, ali to nikako ne može ugroziti sadašnji model s kojim raspolažemo. Vi ste zatražili dodatne informacije o tome. Sasvim je jasno da to može doći dovesti do problema i e, naročito povjerenja u e, povjerljive e, informacije koje imamo i koje dijelimo sa ESMO. Mi imamo naš dogovor o povjerljivim informacijama. Svi članovi odbora moraju potpisati ugovor o korištenju povjerljivih informacija, uključujući i ESMU i mi smo jasno identificirali odakle je došlo to curenje informacija i znamo na koji način ćemo to riješiti i mi smo tražili također od e, članova odbora da također e, provedu istragu sa njihove strane. Imamo i konzultacije sa predstavnicima industrijskog sektora e, i dioničara i tu surađujemo sa osobama koje su zadužene za rješavanje pitanja sukoba interesa. Tu surađujemo sa vlastima ESME i drugima. A što se tiče osoblja, moram naglasiti da osoblje ESME nema pravo glasa u odboru, samo članovi odbora imaju pravo glasati a, o odlukama komisije i odlukama samog odbora, a što se tiče proporcionalnosti, mislim da za sada takav zahtjev nije došao ni od komisije, ni od nacionalnih tijela. Tako da e, ćemo za sada uzeti u obzir samo ono što moramo, e, a nećemo se baviti ovim e, ne obvezatnim stvarima koji bi nam oduzeli previše vremena i sredstava. Hvala. Sada u ime EBE gospodin Farkas. Hvala. Uvaženi zastupnici, hvala vam što ste nam postavili ova pitanja. Ja ću se pokušati usredotočiti samo na niz pitanja koje su upućena ili izravno meni ili i nekim od mojih kolega koja na njih nisu odgovorili. Najprije što se tiče potrebe za suradnjom između sektora mislim da se svi možemo složiti sa činjenicom da koordinacija koja već postoji se mora poboljšati mi smo u stalnom kontaktu s našim e, kolegama i na služben i na neslužben način e, mi imamo mandat za to kako za e, pitanja koja su u našoj nadležnosti, tako i za ona u kojima se nadležnosti preklapaju. E, imamo suradnju i na tehničkoj razini i na razini rukovodstva, e, a službe komisije čine sve kako bi se poboljšala unutarnja koordinacija između e, sektorskih dosijeja. Mi dakle u potpunosti podržavamo potrebu e, za poboljšanjem koordinacije. Što se tiče druge točke i drugog pitanja, želim naglasiti da je u uvodnom izlaganju gospodina Stevensa napomenuto da postoji mogućnost poboljšanja rada nadzornih tijela u razini 1 i to u svrhu boljeg razumijevanja prirode i pozadine političkih kompromisa i političkih namjera koje su izražene u e, tekstu kojeg imamo. Ja mislim da u svakom slučaju nikada se nije tražilo službeno uključivanje naših institucija u razinu 1, jer mi zapravo ne bi se trebali baviti tom razinom. Ono što je zatraženo u tom dokumentu je mogućnost postajanja promatrača u najkritičnijim fazama trijaloga. Dakle, samo da prisustvujemo određenim fazama trijaloga na kojima se raspravlja odlukama razine 1 kako bismo dobro shvatili koji e, mandat nam se daje i što se točno očekuje od nas. Treća točka na koju se želimo svrnuti je povezano uz transparentnost. Steven je o tome dosta govorio. Najprije, kada mi e, radimo javne konzultacije, objavljujemo povratne informacije sektora industrije na e, našim internetskim stranicama. E, u skupini naših predstavnika i predstavnika industrije industrije objavljujemo detaljne zapisnike sastanaka kao i povratne informacije koje smo dobili. Kao što je gospodin Gigor rekao, mi također objavljamo i sve kontaktne podatke e, naših e, sugovornika iz sektora industrije i e, veoma rado razgovaramo o glavnim političkim pitanjima sa izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i e, članovima odbora kako bi na transparentan način surađivali s parlamentom, a na isti način surađujemo i s vijećem kroz e, FS sastanke. Što se tiče informacija koje su procurile, mi naravno imamo obvezu E, poštivanja povjerljivosti svih informacija e, i ako dođe do curenja informacija e, ili industrijskom sektoru ili čak i tisku, mi pokušavamo na određen način ograničiti dostupnost tih dokumenata, naročito prije održavanja određenih sastanaka, ali to je pitanje na koje se stalno vraćamo i koje zaista želimo riješiti. E, gospodin Gigod je govorio o općem procesu, procesu iz Bazela i slični e, procesi su e, već vođeni i ranije na tržištima devet država članica uz SSM i e, Europsku središnju banku su članovi ovog e, procesa iz Bazela. Mi imamo e, ulogu promatrača i imamo pravo sudjelovati na tehničkim raspravama u okviru ovog procesa. Dakle, jesmo uključeni u taj proces kao promatrači. Vi ste govorili o E, reviziji e, priručnika za trgovanje i tu će trebati još nekoliko e, godina kako bi se taj proces zaključio. Mi promatramo ovaj proces koji je revidiran već u više navrata. Ono što možemo na kraju reći je da je krajnji dokument koji će biti odobren i pojavljen i objavljen biti podložan naravno postupku odobravanja svake jurisdikcije, što znači da će sigurno biti izvršen strog nadzor nad tim dokumentom i cijelim ovim procesom ono što mogu reći je e, da se postavlja pitanje do koje mjere su zakonodavci su uključeni u ovaj e, proces. Mi želimo u svakom slučaju surađivati više s Europskim parlamentom na onim dosjejima koji se tiču e, globalnih tehničkih tijela koja su zadužena za E, reviziju. Što se tiče finteka, i to je posljednje na što ću se osvrnuti, mi ulažemo slične napore u tri, ova tri nadzorna tijela, pratimo e, razvoj i imamo zajedničke, e, zajedničke aktivnosti nadzora kao što to znate, mi smo već dali mišljenje o virtualnim valutama i riziku vezanim uz te virtualne valute. To je privuklo dosta pažnje od strane europskih cijela. To je zapravo dokument e, koji se više tiče e, rizika nego mogućnosti, ali isto tako se govori i o mogućnostima i svim onim prednostima e, financijskih tehnologija. Hvala. I na kraju predajem riječ gospodinu Montalvo. Hvala. Želim se zahvaliti na dosadašnjoj suradnji u ovih posljednjih pet godina. Mislim da smo jako dobro surađivali. Mi danas govorimo o delegiranim aktima, tehničkim standardima, ali se sjećam da sam 2009. i 2010. godine razgovarao sa vama o prvim prijedlozima tekstova i o tome koje će uloge biti različitih nadzornih tijela. Jako je bitno E, da Europski e, parlament sudjeluje u ovim tekstovima koje sada imamo na raspolaganju. Što se tiče tehničke uloge nadzornih tijela, ta tehnička uloga je e, takva da se mora raditi o neovisnim tijelima koja će vršiti nadzor i koja će raditi na poboljšanju naših standarda. Što se tiče pitanja koja su postavljena, dat ću vam moje mišljenje, iako je gospodin Major govorio u ime tri nadzorna tijela i i govorio o cijelom procesu. Samo kratko ću se osvrnuti na jedno od pitanja e, koji se tiče broja smjernica. Mi na razini EIOPE imamo drugačiji pristup. Mi zapravo za svaki od članaka možemo imati posebne smjernice i to nije dobro. Moj prijedlog odboru je bio da e, olakšamo provedbu. Nešto slično ovom raspravi koju ste imali e, glede e, objedinjavanja o ograničenja, mislim da i smjernice na neki način se mogu objediniti. Jer inače ćemo imati više od 500 smjernica, e, kao što je to slučaj i sad i moram priznati da je to bila greška i sa naše strane. A ako pogledate cijeli tekst e, i sagledate ga zaista u kontekstu, vidite da se to može čak i objediniti, što bi bilo mnogo razumljivije za one koji taj tekst čitaju. Što se tiče našeg e, rada mi moramo donositi e, odluke, informirane odluke za korištenje raspoloživih informacija, a drugo moramo imati na raspolaganju najbolje ljude koji će obaviti taj tehnički posao koji je bitan. Treće što je e, rečeno na ovom sastanku, to su konzultacije PRIPS kao i međusektorska koordinacija. Mislim da je ovo sjajan primjer, možda najbolji primjer dobre suradnje koja rezultira e, dobrim i predlozima. Mi smo počeli E, sa različitih stajališta, ali smo imali zajedničke ciljeve i zahvaljujući dobroj suradnji mogli smo dobro surađivati i e, dobro raditi i sve to je imalo pozitivan ishod. Mi smo e, za sad imali dvije konzultacije na razini PRIPS-a, ali isto tako i ad hoc sastanke posljednji prošlog tjedna koji je održan. Bilo mi je veliko zadovoljstvo prisustovati tom sastanku i pozdraviti neke od kolega i pokušali smo uravno otežiti naš e, rad koji e, prije e, je bio dosta različit. Morali smo se baviti potrošačima iz sektora industrije i neindustrijskog sektora i uskladiti sve zahtjeve. Na kraju što se tiče finteka, moram razvojiti dva elementa. E, korištenje e, podataka od strane nadzornih tijela i korištenje podataka od strane industrije. Mi smo već rekli da je tu e, poštivanje povjerljivih informacija ključno. Kada mi koristimo određene informacije ili informacijske tehnologije, sve to je povezano sa našim kapacitetom ima što ima svoju cijenu, ali isto tako i mogućnosti koje imamo. Što se tiče e, informacija koje su procurile, e, znate, kada vi od nas tražite dokumente koje vam mi ne možemo e, dati, onda morate znati da EIOPA ne samo ne želi dati dokumente vama, nego ne želi ih dati nikome. Ne, ja nisam tražio nikada od vas dokumente koji bi prekršili pravila, samo da to bude jasno. Da, naravno, to je sasvim jasno, ali općenito govoreći, znajte da e, moje osoblje zaista poštuje pravila, kao što i vi nekada dobijete e, određene informacije od industrijskog sektora, a ne od drugih e, sugovornika mi e, na svakom sastanku u kojem sudjelujemo govorimo o ovom bitnom pitanju i veoma rado ćemo e, razgovarati o tome može li se to primijeniti i na naše rukovodstvo, ali naravno o tome možemo raspraviti drugom prilikom. Hvala, hvala vam lijepo na ovim odgovorima s kojima zaključujemo ovaj dio našeg dnevnog reda i radujemo se nastavku ovih rasprava koje ćemo svakako održavati i u budućnosti s vama i sa vašim organizacijama. Hvala. Prelazimo na sljedeću šestu točku dnevnog reda. Godišnji pregled rasta. Tijekom proteklog pregleda dogovorili smo sredotečavanje prioriteta strukturnih reformi, investicija u Europi, odgovornje fiskalne politike – i vidio sam da su zastupnici velik broj amandmana, preko 470 eh, podnijeli i već sam čuo da je održan sastanak sa izvjestiteljima u Sijeni, da su još dva planirana za sljedeći tjedan. Danas imamo oko 50 minuta za raspraviti to pitanje. Eh, za početak daću eh, izvjestiteljici gospođi Rodriguez riječ. Hvala vam predsjedatelju. Da, već dobro napredujemo u zajedničkom radu sa izvjestiteljima u Sijeni i izniču amandmane koji su predloženi na razmatranje. E, velik broj njih koji pokazuju pravo zanimanje ovog odbora za to pitanje. Kao što svi znamo, u Europi se nalazimo u vrlo osobitom kontekstu, imajući u vidu sve krize, tako da se doista moramo pobrinuti da imamo snažniji i bolje uravnoteženi oporavak. Zbog toga Europski parlament ima posebnu odgovornost da da jasne rezultate godišnjeg pregleda rasta i pruži jasnu poruku o tome kako se pobrinuti da dođe do snažnog i uravnoteženog oporavka. Mislim da bi parlament trebao e, napraviti tri kvalitetna izvješća u godišnjem pregledu rasta, a najvažnije znamo trebao bi usvojiti upravo odbor Ekon. Vjerujemo da Europski parlament treba osnažiti svoju ulogu u europskom semestru i tu već doista napredujemo. Po prvi puta parlament može izraziti svoju zabrinutost tijekom saslušanja na plenarnom zasjedanju u Briselu prije nego što Europska komisija usvoji paket e, godišnjeg pregleda rasta. To je napredak još jedan napredak je kada je predsjednik Euroskupine došao na plenarnu saslušati stavove parlamenta. A sada bismo trebali na vrijeme dati ova izvješća prije sastanka Europskog vijeća na proljeće, što će ponovno biti važno u snaživanju stava Europskog parlamenta te doprinosu za konačno donošenje odluka. Istaknula bih ključne točke o kojima se raspravljalo na sastancima sa izvjestiteljima u Sjeni. Prva se bavi e, kombinaciji politika koje primjenjujemo. Prošle godine mogli smo eh, definirati eh, bolje politike koje bi uključivale reforme investicija, fiskalnu konsolidaciju, no smatramo da ta kombinacija politika i dalje ostaje relevantna i kvalitetna, no također moramo više pažnje položiti ulozi domaće potražnje. Naime, to je važno za stvaranje prilika za ulaganje te za najbolje iskorištavanje jedinstvenog tržišta. Ali isto zbog toga što globalna perspektiva ove godine baš nije vrlo pozitivna kao što svi znaju. Dakle, te negativne globalne perspektive moramo nadoknaditi posvećivanjem više pažnja domaćoj potražnji naravno europsko gospodarstvo bi istodobno trebalo ostati konkurentno i velike polažemo pažnju i na to. Što se ulaganja tiče, trebalo bismo biti jasni što se tiče potrebe boljeg korištenja Europskog investicijskog plana i EFSI u skladu sa strateškim prioritetima tog plaga za ulaganje a to je u skladu sa prioritetima strategije Europa 2020. Nadalje moramo se pobrinuti da strukturni fondovi budu bolje usklađeni sa prioritetima Europa 2020, ali naravno mnogo će tu ovisiti o funkcioniranju financijskog tržišta. I zbog toga vrlo važnim smatramo dovršenje bankovne unije i razvoj e, unije tržišta kapitala. Što se reformi tiče, moramo razmotriti širok raspon strukturnih reformi koje se bave sa tržištima, sa mirovinskim sustavima, ali i sustavima inovacije, javne upotrebe, naplate poreza. I vjerujemo da bi te reforme morala biti najvažnija točka nadolazećih odbora za konkurentnost dakle, novog instrumenta koji predlaže Europska komisija. E, što se tiče fiskalne konsolidacije, želimo zadržiti svoj pristup koji se temelji na fiskalnoj odgovornosti. Prepoznajemo da neke države članice i dalje imaju vrlo visoku razinu javnog duga, što ostaje razlog za brigu to pak znači da trebamo nastaviti raditi na područjima fiskalne konsolidacije, ali isto tako vjerujemo da drugi čimbenik za smanjenje opterećenja je rast ulaganja i zbog toga e, podsjećamo na, na pakt o rastu i stabilnosti koji se također može upotrebiti za bavljenje tim novim izazovima, osobito ovog izazova vezanog uz izbjegličku krizu. Također, razmotrili smo snažno stanje u eurozoni. Kao što znate, ona najvažnija inovacija u godišnjim pregledima rasta – i mhm, zaključujemo da bi eurozona trebala biti izmišljena kao jedna, jedno ekonomsko tijelo zbog, zbog važnog globalnog ekonomskog učinka, ali isto tako zbog međuovisnosti između e, država članica koje sačinjavaju eurozonu. Također smatramo da je potrebno procijeniti ukupno fiskalnu situaciju i to iz različitih razloga. Prije svega je potrebno procijeniti fiskalne politike eurozone kako bismo se pobrinuli da eh, odgovaraju potrebama fiskalne odgovornosti i mogućnosti rasta. Također moramo procijeniti jaz u ulaganjima koje postoje u eurozoni i također moramo vidjeti kako zatvoriti te jazove zajednički radeći na ulaganjima diljem svih država članica. Također trebalo bi organizirati raspravu o poboljšanju ekonomske i socijalne konvergencije unutar eurozone. I za kraj moramo raspraviti o smanjenju makroekonomskih ravnoteža trenutno su one manje, ali još uvijek su prisutne i svakako razlog za brigu. O njima također vodimo vrlo zanimljivu raspravu sa izvjetiteljima u sjeni, zbog toga što postoje dva različita načina smanjivanja makroekonomskih ravnoteža. prvi je način zapravo se temelji da, na tome da se zatraži zemlje sa deficitom, da smanje socijalne troškove i da ne rade dalje na internet devaluaciji, dakle da manje uvoze. Ali rezultat toga je da to sprečava opći napredak, oporavak Europe. I zbog toga trebamo razmotriti drugi način za smanjenje makroekonomskih neravnoteža. A to bi se trebalo temeljiti na pokušaju zemalja s deficitom da budu konkurentnije i da provedu potrebne reforme i investicije za to. No s druge strane moramo zatražiti od zemalja sa suficitom vanjskim suficitom da također daju svoj doprinos. A to bi značilo da te zemlje osnaže domaću potražnju kroz ulaganja i kroz e, usklađivanja, a viših razina plaća usklađenih stakle sa proizvodnošću. To je važna rasprava i trebamo detaljno pozabaviti se time unutar godišnjeg pregleda rasta. Za kraj nešto o upravljanju. Podsjetit ću vas da smo nedavno u Europskom parlamentu usvojili ovaj stav, a to je da trebamo ciljiti ka uspostavljanju međuinstitucionalnih sporazuma o europskom semestru i osnažiti ulogu Europskog parlamenta. Za parlament to znači da ima jasan stav prije donošenja konačnih odluka e, vijeću, a isto tako da postoji snažnija interakcija između parlamenta, komisija i vijeća. E, što se tiče naših rasprava, moj osjećaj pozitivan, mislim da možemo doista značajno i vjerodostojno izvješće izraditi, no još uvijek je mnogo toga pred nama u radu sa izvjetiteljima u Sjeni, a mislim da će biti vrlo korisno saslušati njih i druge članove odbora o svim tim pitanjima. Hvala. Zahvaljujem. Započet ćemo sa izvjestiteljima u Sjeni, zastupnica Paunova u ime EPP-a. Hvala, ja sam ovdje u ime gospodina Ferbera. Zahvala bi gospođi Rodriguez na do sada odrađenom poslu i u ime izvjestitelja u Sijeni e, spomenut ću nekoliko ključnih točaka za EPP. Prva stvar iako nacrt izvješća u cjelini jest bio vrlo razuman, dio vezan uz eurozonu sadrži nekoliko ključnih točaka za nas. Izvješće s jedne strane znatno stavlja naglasak na višak tekućih računa i stavlja ih u relativno negativan kontekst a mi kao EPP bismo rađe željeli usredotočiti se na pozitivne efekte preljevanja tijekom cijelog, kroz cijeli lanac, jer ti viškovi jednostavno idu uz to. Izvješće također razmatra ukupni fiskalni stav Europe, smatra ga neutralnim u svjetlu jaza u investicijima, a to vidimo kao pokušaj da se ne bavimo glavnim problemom, a to je da pojedine zemlje e, se ne pridržavaju regulative. I želimo naglasiti odgovornost pojedinih zemalja da se bave dakle, sa svojim vlastitim deficitima i neravnotežama. Što se tiče koncepta simetričke prilagodbe, o kojem izvješće govori, ono je po nama načelno pogrešno i zapravo dovodi do oslabljivanja snažnih i tu ćemo tražiti veću konvergenciju ka najboljim rezultatima. Postoji također pokušaj uključivanja dodatnih pokazatelja u proces europskog semestra, što dovodi u opasnost e, gubitak usredotočenosti na konkurentnost No da se uključe takvi dodatni socijalni pokazatelji kao što je komisija predložila, moramo se pobrinuti da će i oni imati isti status kao i drugi pokazatelji i omogućiti da će e, oni dovesti do detaljnije revizije. Naši drugi prioriteti uključuju veći naglasak na četiri točke. Jedna je problem zemalja koje ne poštuju SGP, što bi trebalo mnogo više naglasiti. Dakle, postoji taj problem zemalja sa nultom stopom rasta zbog provedbi strukturnih e, reformi i izvješće u ovom obliku se time ne bavi. Također, mnoge države, stanice, države članice ne poštuju preporuke po državama članicama, što se ne spominje. Dakle, sve ukupno ne postoji dovoljno naglašavanje e, na poboljšanja konkurentnosti, što zapravo smatramo da je glavni cilj procesa europskog semestra. Što se tiče amandmana i kompromisnih amandmana, e, naš izvjestitelj u je tijekom sastanaka to svakako već iznio smatramo da postoji mnogo zajedničkih e, točaka vezano za amandmane kolega A iz Alda, iz ECR-a, no neki amandmani koji su uključeni kompromisne amandmane SID-a znatno se razlikuju od uglavnom razumnog stava kojem je prožito ovo izvješće. Nažalost, ti kompromisi izražavaju stav amandmana samo SED, sid i tu vidimo da je još potrebno mnogo raditi s obzirom da je to vrlo daleko od naših očekivanja. Dakle, radujemo se na pozitivnom, pozitivnoj suradnji i stavu u nadolazećim danima, jer naš izvjestelj u sjeni je svako posvećen tome da se poštuju svi rokovi. Zahvaljujem u ime cara izvjestiteljica šalje svoje isprike što neće moći sudjelovati u raspravi kao i gospodin Tremosa u ime kluba zastupnika ALDE. Sljedeći riječ ima gospodin Papadimolis u ime kluba GUE. Hvala vam. Naši izvjestitelj u sjeni također nije prisutan tako da ću ga danas ja zamijeniti. Zahvalio bi gospođi Rodriguez na odrađenom poslu. Prigovori našeg kluba i naša kritika europskog semestra kao i predloga komisije su dobro poznati. Ja bih sada još samo spomenuo e, kako bismo stvari mogli učiniti pozitivnijima. Slažem se sa gospođom Rodriguez da nam je potreban, otporniji, snažniji i bolje uravnotežen rast, jer trenutno je naš rast poprilično nesiguran, anemičan a isto tako snažne su i unutarnje e, nejednakosti. Imajući na umu da politika koju se do sada slijedilo nije dobra, nije dostatna, treba nam drugačija kombinacija politika, moramo e, napustiti tu dogmu jednostrano štednje. E, ta dogma štednje nije urodila većim investicijama, već manjim Europi je, europskom gospodarstvu ide mnogo gore nego američkom, a istodobno u eurozoni nezaposlenost, siromaštvo, nejednakost su sve snažniji. Europski parlament trebao bi zatražiti još snažniju ulogu u formuliranju novih ekonomskih politika. I one bi trebale više se baviti održivim razvojem, treba bi biti fleksibilnije kako bi došlo do većeg rasta i više ulaganja. Također mislim da bi trebalo istaknuti da ono što ne vidimo u ovom planu za bankovnu uniju E, ništa nismo čuli o trećem stupu o europskom programu za i jamstvo štednih uloga. Mislimo da je to nužno ne samo zbog sigurnosti koju bi donijelo štedišama, već i zbog toga što bi to bio jedan signal za bolji rast. Još nešto sa čime se slažem sa gospođom Rodriguez je izbjeglička kriza koja isto tako utječe i na gospodarske politike. Neke glasovi tvrde da je Schengen propao i da bismo trebali ili formirati mini Schengen ili jednostavno to u potpunosti ukloniti. Slažem se sa komisijom i povjerenikom koji je rekao da mini Schengen znači da zapravo nema Schengena. a ukidanje Schengena ne samo da bi bilo loše za demokraciju i da bi nas vodilo nazad u e, radu i nekim stvarima koje su države članice potpisale, već bi isto tako to bila velika šteta našim gospodarstvima, dakle da ponovno uvedemo kontrole na granicama, a ne možemo imati e, Europu a la carte gdje svatko bira što želi. Europa nam je draga kada se plaća poljoprivrednicima, kada se koriste fondovi, no ne želimo učiniti ono što Europa odlučuje, što odlučuju vijeće, komisija, Europski parlament, kada moramo e, dati jedinstveni odgovor na izbjegličku krizu. Dakle, vole bih da izvjestiteljica razmotri mogućnost toga da neke zemlje koje se susreću sa nekakvim nepredviđenim dodatnim troškovima upravo zbog eh, izbjegličke krize, a tu mislim i na svoju zemlju koja preuzima 85% ulazaka svih izbjeglica, možda bi trebala postojati određena pravila o fiskalnom deficitu. I još jedna stvar, možda bi komisija parlament ne samo trebali eh, razmatrati zemlje koje imaju neravnoteže obliku deficita, već i one zemlje gdje postoje neravnoteže u njihovim suficitima. Hvala. Zastupnik Gigold. Najprije dopustite da ispričam izvjestitelja u sjeni na ovu temu baza Eichhauta i e, da se vratim na osnovne poruke ovog izvješća. Hvala izvjestiteljici Rodriguez na jako dobroj suradnji koju smo do sada imali. Imamo par primjedbi. Uložili smo nekoliko amandmana tražeći eksplicitnu zelenu politiku u EGS-u e i u europskom semestru. To nije samo stav zelenih, već bi e, na taj način se poboljšala koherentnost europskog semestra u cijelini. Ta koherentnost sada nedostaje zato što se ovdje potvrđuje da će komisija na najbolji mogući način koristiti strategiju Europe za 2020. godinu tako što će nadzirati stalno razvoj europskog semestra. A u posljednjem krugu preporuka europskog semestra sve preporuke o e, poreznim reformama koje će biti ekološke prirode su e, ispuštene. Izbaciti e, sve preporuke vezane za okoliš također nije u skladu s izvješćima po zemljama e, gdje se traže od 23 zemlje da se više opredijele za ekološke aspekte. Osim toga, Austrija, Belgija, e, Irska i Luksemburg ne mogu se složiti sa ciljevima za smanjenje e, CO2, e, ne mogu ih pomiriti s nacionalnim politikama. Mi mislimo da bi kada bi se ovi aspekti uveli, da bi to bilo više u skladu s zaključcima konferencije o klimi u Parizu i da bi se više uklopilo u paket o cirkularnoj ekonomiji. U e, također bilo bi dobro da se ne podrži procjena komisije o prilagodbi između država koje imaju suficit i one koje imaju deficit. Još jedna stvar vezana za tradiciju Europske unije, to je Europska tradicija je tradicija paneuropskih stranki. A ako su neke zemlje u deficitu, druge su u suficitu. Ako e, te zemlje koje imaju suficit izađu iz Europske unije i one će zapasti u deficit. Jer negdje e, morate naći neku potražnju, morate e, i e, prema tome morate jednostavno uspostaviti određenu ravnotežu. To je stvarnost, to je realnost, zato molim i da pučani se približe toj istini na osnovu ovoga što je dala komisija. Evo što stoji u dokumentu da je e, sadašnji suficit iznad uobičajenih prosjeka i da sada ne pokazuje više e, prirodnu tendenciju ka korekciji. Zemlje koje imaju preveliki suficit trebali bi podvrgnuti nadzoru kako bi se to korigiralo. Zemlje koje imaju veliki suficit trebali bi kao prioritetnu mjeru u, uključiti svu štednju u ulaganja i na taj način podržati domaće ulaganja. Jer previše se izlagati vanjskoj potražnji E, nije u redu i treba se više usmjeriti i na domaće izvore. E, ne samo izvjestiteljica, već i izvjestitelji u sjeni e, trebali bi više tu se usmjeriti na europsku debatu, a ne toliko na nacionalnu debatu. Sada gospodin Vali u ime kluba FDD. Hvala predsjedniče i ja se zahvaljujem izvjestiteljici na onome što radi. Nije lako naći zajednički stav u Europskom parlamentu, to smo već vidjeli u prethodnim izvješćima da su se te poteškoće pojavile. E, ovdje moramo govoriti o mjerama za rast. Osobno bih radije govorio o razvoju nego li o rastu s obzirom na ograničene e, resurse trebamo se razvijati, a ne ići do gospodarskog rasta koji će ići u nedogled. E, tri stupa gospodarskog razvoja pokazale su već manjkavosti. E, veliki klubovi ovog parlamenta ipak se i dalje slažu o njima. Pitanje proračuna i fleksibilnosti proračuna nije dovoljna kada se radi o problemima koji su uzrekovani činjenicom da nema dovoljno ulaganja, nema dovoljno e, ulaganja iz javnih e, izvora, a isto tako e, nezaposlenost je velika, e, mnogi se više ni ne prijavljuju na bozu rada pa nisu uključeni u statistike jer su jednostavno rezignirani. Ima dakle problema koji se ne uspijevaju riješiti. Isti problem vrijedi i za reforme jer ako trebamo e, reformirati e, kako bi došlo do devalvacije plaća, neke zemlje ne mogu napraviti devalvaciju. E, I onda dolazi do situacije kada dolazi do velike ljutnje i traže se krivac i zato komisija na ovom području ima krivu politiku. Rezultat bi bile privatna ulaganja e, koji međutim lobi imaju kapitale i oni strateški dijele e, javna dobra koje pripadaju građanima a mi njima već dajemo e, puno još i ovo, a oni već zapravo posjeduju sva moguća bokatstva. Dakle, to je apsolutno krivi pristup koji su već na prethodnim europskim izborima građani kaznili. Kako bismo spasili pomalo situaciju, e, mi e, smatramo da treba više biti javnih ulaganja kako bi se gospodarstvo obnovilo, naročito u onim dijelovima gdje je nezaposlenost alarmantnih razmjera. Naravno, idemo protiv onih <clears throat> situacija <clears throat> koje su usvojeni proteklih godina, kao što je e, fiskalni pakt, jer će to rezultirati ako se koriste samo e, štednja E, nezadovoljstvo među e, građanima. Treba to napraviti javnim ulaganjima jer će se na taj način smanjiti deficit, a to će se manje odraziti na pojedince, na stanovništvo, što je sada slučaj. I naravno treba ponovno proučiti kao što smo čuli od Svena i drugih kolega koji su se sada svrstali u naše redove. Dakle, pitanje viška, ako je taj suficit prevelik, što s time rezultira? To je zapravo neravnoteža. Njemačka ili Nizozemska ima ogromne e, e, nizozemska je manja, a i pa zato to ima manji utjecaj, ali nizozemska ima suficit od otprilike 10%, što je isto ogromno. I trebamo razmotriti na koji način e, se to može riješiti jer je to e, još opasnija situacija od one koje smo već proživljavali u prošlosti u zemljama Juga Europe. E, mi smo jedna od E, institucija koja razmišlja o situacijama i moramo se zadovoljiti s podacima koji nam daju države članice. Ali moramo razmotriti kako američka Federal Reserve to rješava. E, krize u Europi, e, nestabilni bliski istup, referendum u Velikoj Britaniji. Sve to rezultira iz jednog anti europskog osjećaja sada se pretvara u nacionalistički način razmišljanja i širenje nacionalizma. Dakle, morali bismo razmisliti na čemu će počivati ekonomija u Europi u sljedećih nekoliko mjeseci postoje nekoliko ludosti. Onaj pet, pet predsjednika, to je dakle čista ludost. E, suverenost prebacuje u ruke tehnokrata. To je nešto što će neslavno propasti, a osim toga to će biti veliki udarac za demokraciju, jer tehnokracija nikada nije se sviđala građanima a nacionalizam će do ekstremizma i to bi isto moglo propasti. A ja nudim treći put, a to je da se državama omogući da na demokratski način se skinu okove i lance ovih mjera štednje. Problem je jedinstvena valuta jer ona veže ruke. E, mislim da stvarno primjer toga jest e, Grčka. Trebali bismo dati mogućnost optauta outa izlaženja iste jedinstvene valute. Moramo ipak imati i dalje suradnju na europskoj razini. Ne smijemo se zatvoriti u nacionalizme, moramo imati ispravnu e, fiskalnu transparentnost, moramo imati ispravne bankovne mehanizme, e, moramo imati stvarno razdvajanje tipa banova, e, moramo imati način e, nadzora bankovnog sistema prije nego što tu interveniraju drugi svjetski dionici. Isto tako moramo se boriti i protiv kriminala. Međutim, ako se ne maknemo iz ovih okova, ovog oklopa u kojemu smo i ovih lanaca koji trenutno ima europski e, gospoda, europsko gospodarstvo, nećemo imati e, problema. Dakle, ja vam tu nudim treći put o kojem mislim da bi se trebalo razmisliti. Hvala. Hvala. a e, gospodin Monou u ime NF-a, ali on nije tu. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni za ovu temu. Dakle, prioriteti su vrlo jasni. a uključuju i jačanje ulaganja strukturni reformi i značajna konsolidacije proračuna kako bi se promicao rasti. Na osnovi tih prioriteta izvjestitelji su se pozabavili e, svim aspektima i izvjestiteljica je rekla što misli da treba napraviti e, sa e, fondom za strukturna ulaganja. Tu ima puno bitnih elemenata, govorimo o javnim ulaganjima, ali ne smijemo zaboraviti da su potrebna i privatna ulaganja. Zaista mislim da moramo razmotriti provedbu trećeg stupa. Moramo govoriti o mehanizmu preraspodjele. Ako u nekoj državi je situacija dobra, e, to je jedno, moramo pogledati u kojim državama je potrebno napraviti strukturne reforme. Isto tako, govorite o drugoj generaciji strukturnih reformi. Osobno ne znam, nije mi jasno u kakvom obliku bi bile te strukturne reforme i u preporukama po zemljama moram reći da su se takve reforme samo djelomično provodile, vrlo ograničeno jer su se provele u svega 11% slučajeva. A mi pokušavamo premostiti krize u zemljama u kojima jesu i vidimo da one koje su se bolje nose s krizom, da su te zemlje one koje su provele strukturne reforme. To nam je jasno iz jesenskih predviđanja i to e, treba biti dio e, godišnjeg pregleda rasta. Važno je dakle da imamo u vidu i ciljeve za 2020. godinu jer ti ciljevi moraju biti još više uključeni u e, pregled rasta i našu strategiju rasta jer to su ciljevi koji su istovremeno i ciljevi država članica. Sve države članice proslijedile su komisiji e, podatke u tom smislu. Što me dovodi do kompromisa koji su doneseni na posljednjem sastanku izvjestitelja u Sjeni. Moram reći da pozitivni pristup u e, nacrtu izvješća je da se on ne odražava u kompromisima. Mislim da ti kompromisi nisu u potpunosti e, um, odmjereni i e, ima tu stvari koje bih mogla podržati. Želim spomenuti stvari koje smatram vrlo važnima. Kriva procjena usmjeravanja na eurozonu. Ovdje se govori o simetričnim prilagodbama rizika povećanja vrijednosti u eurozoni. Sve su stvari koje sada ne vidimo. Govorimo o vrlo različitim stvarima. Ovo nije dovoljno pokriveno i zaista se nadam da ćemo uz ovakve kompromise uspjeti doći do e, bolje uravnoteženosti. Bilo bi mi draže da ne čitamo ovdje studije Oxfama, da se više usmjerimo na stvarne politike. A sada i spontano nam je gospodin Marija svima riječ. Hvala. Ja bih se želio usredotočiti na pitanje javnog duga. Jednostavno moramo shvatiti da Europska unija, barem Europska unija nakon 2010. godine je unija vjerovnika i s jedne strane imamo države članice koje pozajemljuju drugima, a s druge strane imamo zemlje članice primateljice zajmova mi sada. Zbog toga imamo uniju koje uniju vjerovnika, tako je možemo nazivati. E, Grčka je pozajmila novac od drugih država članica ili su druge države članice pozajmile novac od Europske unije kao što je na primjer Irska, Cipar, Španjolska kroz mehanizam e, SSM. Zato se pitam kuda ide ova Europska unija, jer zapravo to više nije Europska unija sa zemljama koje su jednake. I e, kada imamo te zemlje članice koje postaju vjerovnici, koja uloga je onda prepuštena e, institucijama, je li komisija zaista i dalje e, ona koja treba jamčiti ugovore ili E, je sada to trojka, da li Europska središnja banka je zaista neovisno bankovno nadzorno tijelo, e, jesu li sistemske banke sada članice trojke, jer uloga trojke je e, braniti interese vjerovnika i također da li sami vjerovnici koji otkupljuju obveznice na sekundarnim tržištima država članica mogu nastaviti na ovaj način. Ja mislim da zaista trebamo razmotriti sva ta pitanja kako se ne bismo našli u jednoj veoma teškoj situaciji. Moramo govoriti o pitanju javnog duga i moramo govoriti o tom pitanju otvorenom. Jer eh, ne možemo imati samo eh, uniju vjerovnika i onih koji pozajmljuju novac, to je nešto što zaista može biti problematično, barem u mojoj zemlji. Ako ne budemo riješili ova pitanja, Europska unija više neće moći funkcionirati, zato se pitam hoćemo li učiniti nešto po ovom pitanju. Postoje određeni prijedlozi u kojima se govori o zajedničkom zaduživanju u cilju otplate ovog duga zemlje članice koje pozajemljuju novac. Pitam se, može li se to poistovjetiti s onim što je se desilo u Ukrajini, jer u Ukrajini, na primjer, oni su prihvatili takozvani haircut i e, odgodu u plaćanju, ali na kraju smo shvatili da će Ukrajina platiti samo onda kada postigne prvobitni gospodarski rast. Tu zapravo smo u situaciji gdje ljudi više nemaju e, zdravstveno osiguranje, ostaju bez posla, poljoprivrednici su na ulicama i situacija je zaista teška. Zato se pitam hoćemo li ikada ozbiljno razgovarati o pitanju duga i zanima me što drugi klubovi zastupnika misle o ovome. Ja mislim da mi kao klub E, zastupnika ECR i ja osobno e, mislimo da je ovo ozbiljno pitanje i na raspolaganju smo vam ako želite o tome razgovarati sa nama. Hvala. Ne znam, želi li izvjestiteljica reći nekoliko riječi kako bi zaključilo ovaj krug pitanja. On kratko. E, žao mi je što je došlo do ove rasprave. Ovo je zapravo ovo bi bilo dosta korisno u mom e, konačnom dijelu e, kompromisa, ali sada su amandmani već uloženi i želim zato dati samo par komentara. Europa naravno mora ojačati e, konkurentnost na svjetskoj razini i ni na koji način se o tome ne treba govoriti na negativan E, način, ali moramo vidjeti kako to postići i istovremeno imati stvarne uvjete za gospodarski oporavak. To znači da kada govorimo o reformama, te reforme se trebaju koristiti za provedbu e, općenitih ciljeva i strategije 2020, dakle konkurentnost, stvaranje radnih mjesta, e, energetska tranzicija i digitalna revolucija sve to se mora uzeti u obzir i za reforme i za ulaganja. Kada govorimo o agregiranim e, fiskalnim instrumentima, za europodručje područje je bitno da se zamišljamo kao jedno gospodarsko tijelo, ali to ne znači da svaka država članica nema osobnu odgovornost. Zato se i koristi makroekonomski nadzor za fiskalne i gospodarske politike. Ali to ću pojasniti u novoj kompromis, verziji kompromisnog teksta koju ću vam predočiti. Dosta komentara e, je rečeno o europodručju. Istina je da europodručje se suočava sa problemima koje moramo pokušati riješiti u cilju e, uravnoteženog gospodarskog oporavka. Mislim da naše izvješće se treba koristiti i kako bi se govorilo o ovom problemu mnogo detaljnije nego što smo to činili ranije. To je bila namjera i Europske komisije kada je predstavljen paket u kojem je e, dala, Europska komisija dala veliki značaj problemima europodručja. U svakom slučaju želim se zahvaliti svim zastupnicima i izvjestiteljima u sjeni. Mi ćemo sigurno to uzeti u obzir. Hvala. Samo još par e, komentara. Naš odbor će također prilagoditi naše izvješće. Odbor za proračune će dati mišljenje. Što se tiče vremenskih rokova, e, glasovat će se na Ekonu 18. veljače kako bismo na plenarnoj sjednici mogli e, raspravljati o ovome na drugom zasjedanju u veljači. To bi bilo sve, osim ako imate nekih točaka pod razno. U protivnom ćemo zaključiti ovaj sastanak. 15. veljače ćemo se ponovno sastati u poslijepodnevnim satima. Hvala.